Dobro jutro, dragi kolege. Možemo polako započeti. Naporan dan pred nama. Dakle, jutros ćemo nastaviti strukturirani dijalog s povjerenikom za suđe Reindersom i imati izlaganja nadležnih ministara za pitanja koja se tiču našeg portfelja odbora Libe izrade rotirajućeg predsjedništva, odnosno konkretno Hrvatske. No za početak nastavljamo radom sa sedmom točkom dnevnog reda, a to je sprečavanje širenja terorističkog sadržaja na internetu. Podsjetio bih vas za početak da tijekom plenarnog zasjedanja u Strasburu prošli tjedan sam razgovarao s povjernikom Johansenom. Dakle, raspravili smo ovaj dosije koji je već neko vrijeme blokiran. I postoje tu određeni nesrazmjeri između <clears throat> stavova Europskog parlamenta, odnosno pregovaračkog mandata Europskog parlamenta i vijeća. No, doznali smo od povjerenika Johansena, povjerenice da će da se posvetila tome da izradi kompromisne prijedloge koje odbe Libe ustrajno tražio vezano uz ovu temu. Prije sastanaka na tehničkoj razini ona će podnijeti kompromisne predloge kako bi se olakšao nastavak pregovora i konačno zatvaranje ovog, odnosno nastavak rada na ovom dosijeu. No, kao što znate, situacija je takva da parlament prije svega sva stajanje u prvom čitanju, to je bilo u prošlom sazivu, s time je barem započeto u prosincu 2019. Kada je odbor Libe glasao za otvaranje pregovora s vijećem, I sada se krećemo u smjeru drugog čitanja, politički trialozi se već održavaju, treći je na redu, odnosno održano ih je tri tijekom finskog predsjedništva. Sada vidimo da nema rezultata trenutno, ali bez odlaganja riječ bih dao gospodinu Jakiju iz ECR-a kao izvjestitelju da nam kaže kako je stanje interinstitucionalnih pregovora nakon čega možemo e, možda dati riječ drugima za raspravu, izvjestiteljima u sjeni prije svega, pa za početak saslušajmo gospodina Jakija, izvolite. Hvala puno predsjedatelju, dragi kolege, prebacit ću se na poljski. Korzystając mandatu przyznanego przez e, Wysoką Komisję 17 października zeszłego roku przystąpiliśmy s kolegami. Dakle, 17.10. odbor Libe je da osvojio pregovarački mandat i zajedno sa odborom brzo smo počeli raditi. I unutar tri mjeseca sastali smo se 16 puta na sedam tehničkih sastanaka, tri trijaloga i trebamo imati na umu činjenicu da parlament i vijeće imaju tekstove koji se poprilično razlikuju, vrlo su udaljeni u svojim stavovima, parlament ima drugačiji pristup od komisije i vijeća. Usprkos tome i najviše zahvaljujući trudu članova, mnogo smo uspjeli postići tijekom posljednjeg trijaloga u prosincu, Definirali smo taj teroristički sadržaj i jasno crtali sliku tih zločina o kojima se ovdje radi. Govorili smo o filterima, govorili smo o pravilima za skidanje sadržaja s interneta, članku 7., 10., 16. Isto tako pravnim subjektima i evaluaciji. Parlament je također uspio definirati mehanizme i pitanje slobode izražavanja, a u srijedu zastupnici Kaliran i Breville organizirat će jedan stručni sastanak, a u veljači sastanak s Europolom i nevladinim organizacijama. Svi ste pozvani na taj sastanak. Uvjeren sam da će ti stručni paneli i sastanci doprinijeti iznalaženju daljnjih kompromisnih rješenja. Moramo imati na umu i činjenicu da ovaj dokument, tekst pred nama, ne sadrži nikakvih tehničkih problema, no postoji nekoliko točaka gdje smo još uvijek e, znatno udaljeni od stajališta vijeća i komisije. Prvo od tih, koje možda i najkontroverznije, je nalog za skidanje terorističkog sadržaja s interneta te prekogranični aspekti toga. Postala snažna, snažno predstavljanje online zajednice, internet poslovne zajednice i vijeći komisija bi voljeli na sebi imati te ovlasti, dok je parlament uvijek jasno govorio da bi sloboda izražavanja kao posljedica toga bila dovedena u pitanje. Sastao sam se sa svim, sastajem se redovito sa svim predstavnicima ovih grupacija i poprilično sam uvjeren da ne postoji želja s njihove strane da se ovdje ustukne. Također postoji filteri internetski koji su poprilično kontroverzni i vijeće bi voljelo određene ovlasti po tom pitanju, određene instrumente na raspolaganju, dok parlament trudi da ne, tvrdi da ne bismo trebali ići dalje od onoga što je već učinjeno po tom pitanju, još jednom u obzir uzimajući slobodu izražavanja. Zaključno, mogu reći da je mnogo toga do sada postignuto, ostaju nerješena još dva ključna pitanja koja sam spomenuo, dakle, parlament bi stoga volio je dalje braniti slobodu izražavanja putem interneta, dok vijeće želi koristiti neke nove ovlasti i alate koji jesu kontroverzni i koji znače da trenutno nemamo na vidiku nikakav kompromis. Što se vremenskog okvira tiče, on je poprilično ambiciozan. Želimo ove godine završiti s time, i uz taj vremenski pritisak imamo i popriličan broj stručnih sastanaka za koje se nadam da će nam pomoći u iznalaženju sporazuma. Pokušavam biti optimističan, tako da bih ovom prilikom zahvalio svim izvjestiteljima u Sijeni. Veći dio posla smo već odradili, još je preostalo samo riješiti nekoliko točaka. Hvala gospodine Jaki na ovoj sažetoj verziji stanja stvari. Situacija nije laka, no vrijeme je da saslušamo izvjestitelje u sjeni kako bi oni rekli što imaju. EPP, Sadna Farehos, imate riječ, izvolite. Hvala. Za početak zahvalio bih izvjestitelju na obavljenom poslu. Stvar je prilično složena, kao što nam je sam objasnio. Imamo stajališta koja se razlikuju, koja su poprilično udaljena i tako je bilo na početku procesa, a i sada su još uvijek udaljena po nekom broju pitanja. Ono što moramo ovdje prihvatiti je da je ostvaren određeni napredak, rekao bih čak znatan napredak, I dakle, definiciju terorizma, terorističkog sadržaja smo detaljno raspravljali, to su neki od ključnih koncepata u određivanju obuhvata primjene ovoga. Nadležna tijela su još jedan važan koncept koji je trebalo definirati. Dakle, nalozi za skidanje sadržaja s interneta isto tako. I kao što je izvjestitelj i sam objasnio, imamo dva glavna nerješena pitanja kojima se još moramo pozabaviti. Prije svega, preko granična suradnja. Dakle, tu moramo vidjeti jasnu dodanu vrijednost u usporedbi s trenutnim pravnim okvirom, a također mora postojati prekogranična suradnja što se tiče na naloga za skidanje terorističkog sadržaja. I imamo par različitih jezičnih varijanti. Za to siguran sam da će to biti također važno pitanje. Zatim imamo pitanje filtera. Ti filteri mm, moraju poštivati načelo nenametanja nekog oblika općeg nadzora i da se dakle od njih ne očekuje da se neprestano, da neprestano provode nadzor online pružatelja sadržaja i moraju se isto tako temeljiti na trenutnim podacima koji su na raspolaganju. Ono što bismo dobili da pređemo na taj novi sistem je prelazak sa dobrovoljnog sistema koji trenutno funkcionira na sistem pravila i iz naše perspektive kao EPP-a smatramo da je to od ključne važnosti. Dakle, to je važan dio našeg pokušaja da riješimo određene poteškoće s kojima se susrećemo vezano uz prekogranične naloge. Također smo imali određena pitanja što se filtera tiče. Za oba dvije točke nadamo se da će doći do dogovora i moramo upotrebiti sve mogućnosti koje su pred nama. Hvala. Hvala, zastupnice Kaldiorandu ime Sidea, izvolite. Hvala vam. Ja bih e, zahvalila izvestitelju Jakiju na današnjem izlaganju, no i na njegovom vodstvu tijekom pregovora gdje smo imali koje smo imali proteklih 5-6 mjeseci. Za početak, ne mogu se složiti s time da je ovaj dosije blokiran. Baš naprotiv, postoji mnogo tehničkog e, dijela posla koji je odrađen, kompromisa koji su ostvareni. Postoje tu i određena neriješena pitanja koja se moraju razraditi tijekom trijaloga, no rekla bih da uz vodstvo gospodina Jakija smo doista ostvarili napredak. Ne bih rekla da itko misli da postoji prostora za teroristički sadržaj online. To nema pitanja, svi se slažu da kada to dođe online, da ga treba skinuti. Pitanje koje se postavlja je kako kako ovaj politički dokument učiniti jednim provedivim dokumentom koji se može učinkovito, učinkovito i brzo provesti i da daje rezultate. Ono što ovdje vidim zapravo je osnovno pitanje u kojem se ne slažemo s komisijom i vijećom. Neka od pitanja koje su prethodni govornici spomenuli neću ponavljati, no samo bih ukazala na ovo pitanje prekograničnih naloga. Da, ja bih voljela da Europska unija funkcionira kao jedan zajednički pravni prostor, no budemo realni, danas to nismo. Imamo različite nadležnosti i ne mislim da je učinkovito uvesti obvezujuće prekogranične mjere za koje svi znamo da one neće biti provedive. Zbog toga mislim da Europski parlament ima dobro stajalište stajalište koje je u prošlom sazivu usvojeno, naš je mandat snažan i u procesu pregovora moramo pronaći kompromise. No ti kompromisi ne bi trebali dovesti u pitanje dosadašnji rad naše borbe protiv terorizma, već naprotiv trebalo bi stvari učiniti brže, lakše, učinkovitijima. Tako da je bilo ohrabrujuće čuti povjerenicu Johansen koja se osobno uključila u proces. Radojem se suradnji s njom. Imamo novo predsjedništvo vijeća, radojem se i suradnji s njima. I mislim da trenutni vremenski okvir s prvim trijalogom u ožujku da je to u redu, da nam da dovoljno, daje dovoljno vremena za pregovore između nas, komisije i vijeća, dakle kako mi smo došli do dobrog kompromisnog predloga. No, kao što sam rekla, svodi se na to da ne trebamo usvojiti samo političke dokumente koje neće biti moguće provesti. Naša je obveza pronaći rješenja koja su izvediva, koja su učinkovita i koja će doista pomoći u borbi protiv terorizma. Jer oko toga se svi slažemo, nema mjesta terorističkom sadržaju online. Hvala. Hvala zastupnice Kalioran u ime Renew Europe, zastupnica personalna, izvolite. Hvala vam. Evo ja se također pridružujem kolegama koji su čestitali gospodinu Jakoru. Ovo je stvarno odlično odražen posao i e, svi mi se osjećamo dijelom ovog postupka. I smatram da smo stvarno napravili korake unaprijed. Ono što nas sve vodi jest pronaći izvediva rješenja. Rješenja koja se mogu primijeniti u praksi. Želimo da ono što će parlament usvojiti ne bude jedna dodatna prepreka, nego upravo suprotno. Želimo da teroristički sadržaj u potpunosti nestane sa interneta. Što se tiče pregovora, e, bili su dosta intenzivni možemo stvarno reći da se pregovori odvijaju po uobičajenoj, sasvim korektnoj brzini i zahvaljujući mm, povjerenici Johansom, ja stvarno mislim da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci uspjeti pronaći rješenja na ove teme koje, koje su trenutačno vrlo komplicirane i nadam se da ćemo uspjeti približiti e, stavove parlamenta i vijeća. Ali ja sam stvarno pozitivna i optimistična i vjerujem da ćemo uspjeti e, riješiti ovih nekoliko stvari oko kojih se ne slažemo u pregovorima. Što se tiče prekograničnog e, režima, čak i mi koji smo više za intenzivniju suradnju, isto tako pronalazimo određene probleme. Stoga svakako moramo pronaći način da se definira mm, na koji način jedna država članica može intervenirati u trećoj zemlji. I jako je važno da e, poštujemo naravno sve elemente suverenosti. I da ne duljim, mislim da stvarno moramo istražiti sve opcije koje su trenutačno na stolu. Moramo mm, urediti online prostor i očistiti ga od terorističkog e, sadržaja. Hvala vam, gospođo Bakar Sutunda. Zastupnik Breer, u ime zelenih. Hvala. A ovaj dosije se bavi time kako skladiti na učinkovito skidanje terorističkog sadržaja s interneta i zaštita temeljnih prava tim parlamenta pregovara na temelju stajališta koje je usvojio ovaj odbor i mnogi od vas koji su prisutni glasali su za to. A svrha, cilj našeg stajališta koji se razlikuje od predloga je zaštita temeljnih prava online. Iz tog razloga predložili smo znatne promjene, uključujući sam e, naslov, primjerice ne želimo obvezne, obvezne na koja će dovesti do masovnog blokiranja zakonitog, legitimnog materijala zbog toga što sami filteri ne mogu razumjeti sadržaj onako kako ljudi to mogu i vrlo lako ih je zaobići i neučinkoviti su. Prošle godine, ako se sjećate, imali smo stotine tisuća korisnika interneta na ulicama koji su prosvjedovali protiv korištenja filtera i zbog toga je ovaj pristup potpuno neprihvatljiv. Parlament također želi da naloge za skidanje sadržaja izdaju neovisna tijela vlasti u nadležnim zemljama, nadležnim za pružatelje internetskih usluga, a mi želimo tu pružiti učinkovit pravni lijek i pravnu reviziju takvih naloga. Ova uredba je presedan za uređivanje nezakonitog sadržaja online na globalnoj mreži. Iz tog razloga odlični smo u tome da stvari odradimo dobro i korisnici interneta, poslovna zajednica, umjetnici, novinari, istraživači i medijske kuće svi nas promatraju. <clears throat> Dobili smo mnogo informacija, zahtjeva, sadržaja, održavamo događaje sa građanskim društvom, industrijom, predvodnika u internetu, agencije koje brane temeljna prava, čak i tri posebna izvjestitelja UN-a koji su nas svi podsjetili koliko je važno zaštititi temeljna prava online kada se bavimo s pitanjima terorističkog sadržaja. Ono što je ovim pregovorima ključno je da, kao, da parlament ostane ujedinjen oko svog stajališta i zahvalio bih tu izvjestitelju i kolegama izvjestiteljima u sjeni što su to upravo do sada i radili, pregovarali na temelju tog stajališta. E, u praksi pregovaramo za sada svega dva mjeseca i taj dosje nipošto nije blokiran, već je ostvaren znatan napredak što se nekoliko pitanja tiče, kao što su kolege već rekli. U prošlom trijalogu doista je postojao jedan duh otvorenosti pronalaženja rješenja, dakle u dobrom smjeru se kreći i sami radimo na mogućim kompromisima. Ono što je važno je vijeću i komisiji jasno dati do znanja da predlog parlamenta u ovom obliku e, bi imao znatnu dodanu vrijednost što se tiče učinkovitosti. Pobrinuli bismo se da se teroristički sadržaj brže skida s interneta s ovim okvirom vremenskim od jednog sata koji do sada nije postojao, pobrinuli bismo se da imamo učinkoviti provediv mehanizam koji se bavi terorističkim sadržajem koji je na serverima van Europe, što do sada ne postoji. Zatim bismo institucionalizirali prekograničnu suradnju nadležnih tijela i omogućili tijelima da nametnu određene mjere pružiteljima usluga da se bolje bave terorističkim sadržajem. Primjerice, tako da korisnici mogu označiti, upozoriti na takav sadržaj, povećati broj zaposlenika koji se bave time a mi bismo tako omogućili bolje, bolju borbu protiv terorističke propagande ako pružatelji usluga obvežemo da nas o tome informiraju i pruže nam relevantne podatke. Dakle, zajednički radimo na pronalaženju rješenja koje će biti i učinkovito za rješavanje pitanja terorističkog sadržaja i istodobno zaštititi temeljna prava i mislim da se krećemo u dobrom smjeru i zahvaljujem tu svima u našem pregovaračkom timu. U ime ide, gospodin Leon bi trebao imati riječ, no ne vidim ga ovdje. Preći ćemo na GUE. Cornelia Ernst, izvolite. Hvala vam lijepo. Dakle, zahvalila bih izvjestitelju. E, smatram da je sjajan posao odradio, predvodi vrlo dobro pregovore. Doista je uzorno kako to radi i sve stvari koje pokušava uvesti stoje. Cijenim način na koji e, radi i na tehničkoj razini s nama i sa izvjestiteljima u sjeni. Mislim da je to dobar pristup i da tako možemo napredovati. <clears throat> Također, vjerujem da je važno da ostavimo otvorene sve mogućnosti i podržavam e, našeg izvjestitelja i zahvaljujem mu na tome. Važno je da pitanja koja su ključna za parlament budu podržana. Dvije su stvari koje želimo, a to je da se teroristički sadržaj može skinuti s interneta, o tome dakle nema govora, svi se slažu oko toga. No istodobno želimo zajamčiti neovisnost sistema u pojedinim zemljama kao i zaštitu temeljnih prava, a to pak znači i slobodu na internetu. I tu je ta ravnoteža koju pokušavamo ostvariti i zbog toga smo donekle skeptični što se tiče prekograničnih rješenja, ali spremni smo dalje raditi na kompromisima dok god je bude moguće zadržati ovu ravnotežu. Ono što ne uzimamo u obzir kao rješenje su upload filteri. Mislim da tu postoje jasna stajališta u internetskoj zajednici. Jer rekla bih da i dalje smatram da je bila pogrešna odluka ona o copyrightu, autorskim pravima i tu smatram da je važno da se tu grešku ne ponovi. Pogrešno je imati obvezne upload filtere možda ih je moguće koristiti u redu, ali kao jedna obvezatna mjera, mislim da je to doista pogrešan pristup. Znamo da novinari, umjetnici i medijske slobode općenito bi bila dovedena u pitanje takvim automatskim filterima e, i to jednostavno ne može biti pravi odgovor. Tu moramo biti čvrsti. No nadam se da ćemo uspjeti doći do sporazuma. Hvala. Kao što sam rekao, E, ne smijemo baš previše kasniti, zato što moramo se ipak držati dnevnog reda. Imamo raspravu o Eurojustu, to jest izlaganje o posjetu Eurojustu. Zatim nam dolazi e, Didier Reinders i nakon toga nam dolazi predsjedništvo, mm, to jest predstavnici hrvatskog predsjedanja. Čuli smo od povjerenice Johansson da bi i da je ona spremna dati konstruktivne prijedloge. E, kako bi se premostile te razlike između vijeća i e, parlamenta a po stajalištu izvjestitelja vidim da je situacija ipak ohrabrujuća bez obzira na poteškoće na koje, na koje smo do sada naišli. A vidim da su izvjestitelji u sjeni jednako konstruktivni. A to je sve jako bitno ako želimo obaviti ovaj posao do kraja. Možda e, možemo čuti komentar od komisije, vrlo kratko. Evo samo na brzinu želim zahvaliti Europskom parlamentu na odličnom radu i na pregovorima koji se zaista dobro odvijaju. Drago mi je da čujem u dvorani da su svi spremni doći do e, zaključka o ovoj vrlo važnoj uredbi. Kao što je naša povjerenica sama rekla, kao što je sam predsjedatelj rekao, mi smo također spremni na pronalazak kompromisa i sve ćemo učiniti kako bismo pronašli konkretne mjere, kako bismo riješili problem terorističkog sadržaja na internetu. Evo, hvala vam što ste bili ovako kratki. Gospodine e, Jakir, ako želite još nešto reći kao zaključak, no vidim da imate potporu među izvjestiteljima u sjenu, sjeni. Hvala vam. Evo ja ću govoriti poljski ponovno. Ja također želim svima zahvaliti na ovom vrlo konstruktivnom prilogu. Ja to stvarno cijenim i jako mi je drago da smo uspjeli formirati ovako dobru skupinu koja radi na pronalasku kompromisa. To je pozitivno. Morat ćemo donijeti vrlo važne odluke o budućnosti, sigurnosti Europske unije. A ove dvije stvari kojima se bavimo su bez presedana. Dakle, preko granično, uklanjanje sadržaja s interneta preko granice. I ja se pitam bismo li sve to trebali e, uključiti u pronalazak kompromisa. No dobro, o tome ćemo razgovarati sa izvjestiteljima u sjeni. Komisija ima vrlo čvrst stav o tome. A mi istovremeno želimo zaštititi slobodu izražavanja na internetu i tu nećemo baš pristati na kompromise. Dobro, hvala vam gospodine Jaki na e, na ovom zaključku. A sada idemo na sljedeću točku, dakle službeni posjet od izoslanstva odbora Libe Eurojustu. ovo je predstavljanje nacrta izvješća i to je zapravo zajednička rasprava sa našim gostom. Prvi gost danas, gospodin Ladislav Hamran, je predsjednik Eurojusta. We Dobro nam došli. E, ovo Eurojust je vrlo važna agencija u cijelom nizu agencija koje, e, s kojima surađuje odbor LIBE. Dakle, predstavit ćemo novu uredbu o Eurojustu iz 2018. Poče, ona se počela primjenjivati u prosincu 2019. Tako da je ovo odlična prilika da nas e, predsjednik Eurojusta e, obavijesti o tome kako ide provedba. No, promjena pozicije Danske u Eurojustu je također nešto o čemu bismo voljeli više čuti. Zatim suradnja Eurojusta i trećih zemalja. E, sklopili smo nekoliko sporazuma poput recimo sporazuma s Albanijom, Gruzijom i Srbijom. A sada da čujemo uh, gospođu Pagazurtundu vi i gospodin Vince ste bili na tom službenom putovanju. Dakle, najprije ćemo čuti vas, a nakon toga ćemo poslušati e, gospodina e, Hamrana i nakon toga gospodina Didjera Reinerca. Izvolite, gospođo Paga Zartundua. E, naša je posjeta prošla uobičajeno. i općenito možemo reći da smo stekli vrlo dobar dojam o radu e, agencije i naš e, dojam o timu je bio vrlo, vrlo pozitivan. Nama se čini da agencija ima vrlo dinamičan, proaktivan tim i stvarno se traži traže najbolje moguće rješenja, a pritom imaju stvarno vrlo važne zadatke. I to u kontekstu u kojem e, kriminal, a posebice organizirani kriminal, je postalo nešto što je stvarno sve kompliciranije rješavati. Stoga stvarni problemi, stvarni i konkretni predmeti kojima se Eurojust bavi su daleko kompliciraniji nego u prošlosti. Čuli smo primjere o konkretnim predmetima, vidjeli smo kako to rješavaju i sve nam se to učinilo vrlo dobro, budući da je riječ o vrlo složenim oblicima kriminala. Isto tako razgovarali smo o mm, stvarnim potrebama, operativnim potrebama, dakle resursima, informatičkim resursima, ljudskim resursima, vodeći računa da je to jedna od agencija koja se stvarno bavi vrlo važnim temama sigurnosti. <clears throat> Ostale agencije koje se bave sličnim e, temama će dobiti više sredstava, a ispada da je Eurojust ne spada u tu e, skupinu. To su nam rekli vrlo otvoreno, vrlo iskreno. i mi smo zapravo vrlo zadovoljni s time kako se radi, sa učinkovitošću same agencije i želimo kolegama reći da smo razgovarali i o temama prave sudne suradnje poput uhidbenog naloga, europskog uhidbenog naloga te europskog istražnog naloga, sve su to vrlo važni mehanizmi suradnje, ali valja posebice voditi računa o novim oblicima kriminala i o tome kako se društvo promijenilo u proteklih 20 godina. Dakle, ako vodite računa o svemu tome, onda vam je jasno da Eurojust ima sve e, stvarno vrlo važne zadatke i rekli su nam da su u proteklih šest mjeseci dobili e, oko 900 europskih uhidbenog naloga. Zatim, povjerenje je naravno temelj takvog mehanizma, te potreba da se sustavi usklade. I to se naravno uvijek odnosi na prekogranični i na organizirani kriminal. Još jedna važna tema koju su nam spomenuli je to da se ne ulazi u nikakav sukob u e, provedbi onoga što će se zvati europski fiskalija. Zato što nemaju baš istu filozofiju kao Eurojust. To se tiče financija, o tome će govoriti kolege, a e, ja smatram da mogu reći da smo stvarno imali jako dobar posjet i da su nam kolege iz e, agencije vrlo jasno objasnili kako Schengen dobro funkcionira za građane, ali jednako tako dobro funkcionira i za kriminale. I dakle, jako je važno raditi na tome da e, kaznena djela ne prođu nekažnjeno. Dakle, sve ono što se mm, dakle, koristi, mehanizmi pravosudne suradnje, europski uhidbeni nalog, europski istražni nalog. Te suživot sa novim instrumentom europskog, eh, za europske poreze. Isto tako čuli smo jako puno o, tehničkim sistemima, e, digitalnim sistemima, internetskim sustavima. Sve su to teme koje su jako bitne za upravljanje golemom količinom podataka i predmeta. tako da sve inicijative poput onoga koje se, one koje se odnose na digitalnu, eh, digitalno kazneno pravosuđe, sve će to u budućnosti eh, biti potrebno jer će u protivnom ovi današnji postupci biti neučinkoviti. Stoga stvarno smo jako zadovoljni što smo imali vrlo otvorenu, eh, otvoreni razgovor i iskreni. Gospodin Vince je također bio uh, član tog izaslanstva. Ako želite nešto dodati, izvolite. Mm, uvaženi kolege, evo tek nekoliko riječi o našoj misiji koja je stvarno uh, jako dobro prošla. Hvala gospodinu Hamranu i cijelom timu Eurojustu što su nam dali tako detaljan pregled aktivnosti agencije. Bili smo stvarno impresionirani s obzirom na raznolikost predmeta, a i sa količinom predmeta, više od 6000 predmeta samo u jednoj godini. A, I to za agenciju koja ima oko 300 članova osoblja. Vidimo da je e, agencija vrlo dobra u izgradnju E, baze znanja za određene predmete i to onda se razmjenjuje sa zemljama članicama. Isto tako, drago nam je da Eurojust i ostale agencije iz područja, područja pravosuđa i unutarnjih poslova surađuju, a agencija je zapravo, Eurojust je zapravo zadnja u liniji koja se bavi najtežim predmetima. Drago nam je da agencija lijepo surađuje sa Europolom u području e, kibernetičkog kriminala, kriminala koji se odnosi na intelektualno vlasništvo i tako dalje. Što se tiče EPOA, Uroda Europskog javnog tužitelja, žao nam je što te dvije e, agencije nisu smještene u istom e, gradu. To bi bilo jako dobro, no bez obzira na to, ja vjerujem da e, su već uspostavljeni kanali za razmjenu znanja unatoč e, fizičkoj udaljenosti. Isto tako postoje određena e, preklapanja djelatnosti ove dvije agencije i mi ćemo u odboru se morati pozabaviti tim dijelom i to ćemo vidjeti kada budemo dobili izvještaje obje agencije. Što se tiče teritorijalne suradnje, čuli smo da imamo Uh, ugovore o suradnji sa trećim zemljama i to je jako dobro s obzirom na to da znamo da kriminal ne staje na granicama, a pogotovo na, ne staje na granicama Europske unije. Stoga Eurojust radi na proširenju vlastite mreže i ugovora o suradnji sa trećim zemljama. To je ključno. A to se pokazalo i na uh, i u 2018. kad je broj predmeta iz takvih zemalja porastao za 75. E, pozivamo Eurojust da ipak malo bolje komunicira, zato što nakon što oni obrade predmete, na kraju zemlje članice preuzmu svu e, slavu za rješavanje tih predmeta. To naravno nije uopće problem, ali smatram da bi javnost trebala znati e, da je i Eurojust imao odlučujuću ulogu u tim uspješnim rješavanjima tih predmeta. Tako da e, važna je ta komunikacija, ali i komunikacija sa parlamentom. E, pa, u agenciji su nam isto tako predložili da nam e, izlože određene slučajeve, naravno na sjednicama koje će biti zatvorene za javnost. Što se tiče proračuna, Eurojust je mali, čini mali dio lanca sigurnosti, i brine me što je tek njihov proračun povećan tek za 1% u sljedećem VFO-u u usporedbi sa um, dvoznamenkastim povećanjem kojeg su vidjele druge agencije. A to je posebno zabrinjavajuće s obzirom na nove prijetnje europskoj sigurnosti, a to je su krijumčarenje migranata, terorizam i uh, kibernetički kriminal. Tako da bih volio više čuti o tome kako bismo um, dugoročno financiranje Eurojusta kako vi vidite dakle to dugoročno financiranje Eurojusta s obzirom na uh, predviđena sredstva iz VFO-a? Hvala vam još jednom. Hvala vam gospodine Vence. Uh, želi li još netko nešto reći tko je sudjelovao na toj emisiji? Ne. Ako ne, onda ćemo sada poslušati gospodina Hamrana, predsjednika Eurojusta. Hvala vam, dobar dan. Dobro jutro. Hvala vam što ste nas eh, kao prvo podržali u pregovorima za proračun za 2020. i zahvaljujući vašoj podršci imamo puno bolje puno bolju financijsku perspektivu za ovu godinu. Isto tako hvala i ostalim e, kolegama na vrlo dobroj raspravi. E, mislim da smo se lijepo proveli, da smo puno naučili jedni od drugih. I sve što je do sada e, rečeno od strane kolega ja mogu samo potvrditi. Isto tako ponavljam da, da smo spremni doći pred Libe i da smo spremni s vama razgovarati o predmetima na kojima radimo. Naravno ako postoji za to interes sa vaše strane. Što se tiče izvještaja o službenom putovanju, da, spomenute se neke poteškoće i neki problemi, ali ja bih e, sve to stavio u jednu različitu perspektivu. Ja stvarno vjerujem da suradnja između zemalja članica nije nikada e, bila ovako dobra kao danas. Dakle, tako dobra i tako intenzivna brojke koje ćete vidjeti ili koje ste već vidjeli to samo potvrđuju. Zemlje članice sve više surađuju i ako pogledate unatrag 20 godina nismo imali europski uhodbjeni nalog, ni istražni nalog, e, nije bilo Eurojusta i mislim da sada stvarno idemo u pravom smjeru. Više nismo izolirani, nego sve više surađujemo. Naravno, e, izazova je puno, ali isto tako smo puno toga i postigli. A sve to možemo zahvaliti i vama i vašem radu. Što se tiče naših predmeta, Eurojust je prošle godine otvorio gotovo 4000 novih predmeta, a uz prethodne predmete, već imamo oko 8000 e, predmeta. I to su predmeti iz europskih zemalja, ali i onih iz trećih zemalja. Koordinirali smo i podržali zemlje članice u gotovo 1400 operacija i organizirali 430 sastanaka koordinatora. Na tim sastancima e, tužitelji i istražitelji su razmjenjivali informacije o svojim predmetima, o osumnjičenicima. Morali su međusobno razgovarati zato što smo utvrdili e, o svemu te rješavali probleme e, jurisdikcije te dogovarali tko će biti zadužen, to jest nadležan za što. Tu se naravno javilo jako puno problema zato što postoje brojne razlike u pravnim sustavima. Razgovarali smo o strategijama, o tome kako e, razbiti e, organizirane skupine, te o kućnim e, uhićenjima. Mislim da s obzirom na sve imamo stvarno jako dobre rezultate. To su rezultati e, naših aktivnosti u, svim zemljama članicama uz našu pomoć. U 800 slučajevima smo se dogovorili gdje kazneno goniti osumnjičenike. U, pomogli smo u uhićenju od više od 250 osumnjičenika i prosljeđivali na tisuću uhidbenih eh, naloga, europskog eh, istražnog naloga na temelju uzajamnog povjerenja. Eh, želim istaknuti rad naših zajedničkih istražnih timova. Oni imaju ključnu ulogu u borbi protiv organiziranog kriminala. 272 tima je imalo podršku Eurojusta, ne samo financijsku, već i tehničku, te u obliku druge stručne pomoći. To je, prema mojem mišljenju, stvarni dokaz da pravosudna suradnja funkcionira i to jasno pokazuje što zemlje članice mogu e, postići uz pomoć i podršku agencije poput Eurojusta. Naravno, važno je gledati unapred i ja stalno govorim da e, su pred Eurojustom još tri izazova. Kao prvo globalizacija, zato što granice nestaju. A to je sve korisno u e, prikupljanju dokaza. Zatim, još jedan veliki problem pred nama je digitalizacija, zato što u trenutku kad moramo izmjenjivati digitalne dokaze, e, to je vrlo e, veliko, dakle sadrži nekoliko gigabajta ili terabajta. A danas onda moramo imati e, uređaj koji će nam omogućiti prijenos e, takvih golemih količina podataka. Već smo započeli s procesima kojima rješavamo te probleme i treći izazov koji je pred svakom institucijom u Europskoj uniji je novac i resursi. no mi želimo biti odgovorni. Odradili smo svu svoju zadaću, reformirali smo e, organizaciju koja će biti još učinkovitija i na taj ćemo način moći ostaviti, dodijeliti zapravo još više resursa za naš posao. Stoga toliko od mene, a sada se veselim vašim pitanjima. Htio bih samo da mi kao zastupnici E, bolje komuniciramo s javnošću, s našim građanima, kako bi oni o tome bili obavješteni, kako bi znali koji je razmjer izazova i odgovornosti e, ovih instrumenata i alata. Posebice se to odnosi na suradnju u kaznenim pitanjima. Odnosi se to i na kaznene, kaznene progone, na uhićenja pa i na europski uhidbeni nalog. O njemu smo već raspravljali. Bavili smo se njime. Ali to su pitanja koja su aktualna. I to je dio našeg posla odgovoriti na izazove koje ste istaknuli. Sad bih molio zastupnike da komentiraju. Molio bih vas E, samo na, e, da se pobrinemo, da bude naša dužnost da obavijestimo građane da ovakve inicijative postoje, da su aktivne i da je to njihovna nadležnost. Molim vas e, da dignete ruke, slobodno komentirajte prezentaciju koju smo čuli i od e, pripadnika e, posjeta, a i predsjednika Eurojusta. Počet ćemo s gospodinom Petersom. Najprije čestitam predsjedniku Eurojusta na onome što ste rekli. Eurojust je vrlo važna institucija i drago mi je što smo čuli više o tako e, sjajnim rezultatima koje ste postigli posljednjih godina. Imam dva pitanja, već ste o tome govorili, a to je korištenje podataka u svrhu dokaza. Kao što sam shvatio, postoje dva modela, e, podaci koji nisu zabranjeni ili podaci koji e, jesu zabranjeni. Moje pitanje je u kakvom je stanju rasprava o tome. Osim toga,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 Hvala i e, gospodinu e, predsjedniku Eurojusta što je došao i hvala vam na radu vaše agencije te svu, svoj pomoći koju pružate u zajamnoj suradnji između zemalja članica. I drago mi je da čujem da se suradnja stalno popravlja. Hvala i kolegici e, Paga zaortunduje na ovako detaljnom izvještaju o službenom posjetu agenciji. No imam sada nekoliko pitanja za e, zastupnika Hamrana. Za, pardon, predsjednika Hamrana. Kad govorimo o organiziranom kriminalu, smatrate li da je potrebno da danas na razini Europske unije donesemo zakon koji će se e, tim problemom e, baviti na jedan usklađeniji način. Dakle, baš propis koji će biti posvećen organiziranom kriminalu. To je prvo pitanje. A još jedno specifičnije pitanje. U okviru posjeta odbora Libe e, vi ste istaknuli poteškoće na koje će pronaći europski e, tužitelj u suradnji sa trećim zemljama. A to je vrlo važno ne samo za e, kaznena djela financijske prirode, već i za teroristička djela te vrlo ozbiljne prekogranične velika prekogranična kaznena djela. Eurojust ima sada kontakt sa više od 50 zemalja. Kako smatrate da bi se taj problem mogao riješiti? Recimo, naš državni tužitelj za mafiju bio je prije par dana na odboru Libe i govorio je o tome što se događa u Italiji s obzirom na tužitelja koji koordinira, on je zadužen za koordiniranje aktivnosti za borbu protiv mafije i terorizma i surađuju sa zemljama poput Nigerije recimo. E, zapravo sam vas htjela pitati, je li moguće da ovdje e, također uspostavimo jednu takvu osobu, jednog takvog koordinatora za suradnju sa trećim zemljama? I na kraju, slažem se s onime što je rekla kolegica Paga Zortundua, i s obzirom i slažem se i s vama da s obzirom na sve ono što Eurobić Eurojust radi, da im treba dodijeliti više sredstva i e, ja vjerujem da za tako nešto stvarno imate potporu ovog parlamenta. Hvala, gospodin Hvala vam. vrlo je ohrabrujuće čuti izvješće naših kolega koji su bili u vašoj posjeti, ali i vaše izlaganje. Drago mi je da čujem da pravosudna suradnja jako dobro funkcionira u okviru Europske unije. Čini mi se da je jako dobro da borba protiv organiziranog kriminala ima samo jedan odgovor, a to je osnažiti suradnju, prekograničnu suradnju. U tom smislu mislim da je Eurojust jako hrabar instrument i mislim da se ne koristi dovoljno. Ako vodimo, ako zapravo samo pogledamo koliko je učinkovit, a to vidimo prema ovim podacima koje ste nam iznijeli, očito je da Eurojust ima još puno više potencijala i da bi ga trebao iskoristiti u poticanju suradnje, a suradnja se na kraju krajeva temelji na povjerenju. Ja se u potpunosti slažem sa izazovima koje ste istaknuli, to su izazovi koji su i pred nama i moramo raditi na zakonodavnim prijedlozima koji će se toga e, koji će se baviti tim temama. A ja bih volio čuti mišljenje predsjednika Eurojusta o poteškoćama koje nastaju zbog nedostatka usklađivanja u kaznenom pravu te u E, postupcima između različitih europskih, kaznenim postupcima između različitih europskih e, država. Mislim da bismo trebali više raditi na procesu e, usklađivanja. Hvala gospodine predsjedniče. Ovaj posjet održan prije nekoliko tjedana. Posjetio sam i bio sam impresioniran ovom agencijom odrazio bih ideje našeg e, predsjednika da bismo e, trebali poruku ovome iznijeti izvan okvira našeg odbora. Znam da je agenciji teško govoriti o novcu i o resursima, no e, htio bih vam dati priliku da nam date više informacija o tome, posebice u pogledu borbe protiv prekograničnog kriminala. Koliko sam shvatio, to mora biti održiva e, funkcija, ne da vi uvijek morate tražiti više. Vidimo povećanje proračuna za Europol. E, želim vam dati tu priliku i da prenesete svoju poruku ovoj skupini. Gospođo Sitve, vidio sam i vašu ruku. Hvala gospodinu e, Harmanu na prezentaciji. Imam opasku i pitanje. Ponovit ću ono što su rekli drugi kolege o potrebnim sredstvima da biste obavljali svoj posao. Naravno, imate i podršku ovoga tijela, no možda biste mogli reći i nešto više o mehanizmu e, proračuna. Ako sam dobro shvatila, Eurojust je u suprotnom e, proračunskom toku. Pitanje je, možete nam reći nešto više o e, razvoju događaja u pojedinim državama, članicama, e, u kojima vlade sve više preuzimaju kontrolu nad sudstvom i sudskim procesima. Brine li vas to? Hvala svima, ne vidim da se ruke dižu daćemo ćemo gospodinu Hamranu priliku. Molim vas, ako želite riječ, da budete kratki. Hvala. Podignuo sam karticu, ali vada niste vidjeli. Čestitke na prezentaciji. E, svi smo e, zadovoljni zbog ovih e, dobrih vijesti. Ako želimo osiguranje pravnog sustava u Europi, treba nam više ovakvih institucija. Također je to i važan zadatak za pojedine države članice. Mislim da Eurojust treba um, prenijeti svoj glas i u pojedine države članice. U prosincu prošle godine Eurojust je kao institucija prošao kroz svoju vrstnu tranzicije. E, prošli ste preliminarnu um, E, fazu e, i možete li nam reći koliko je glatko prošla ta tranzicija? A što se tiče drugi, suradnje s drugim europskim agencijama, možete li nam to komentirati, posebice suradnju s Europolom? Što se tiče pitanja e, proračuna, kako to vidite podjelu posla sa uredom europskog tužitelja? dajem priliku gospodinu e, Hamaru da da riječ. Svaki put kad se obratite našem tijelu, vi ponovno dobijete podršku našeg e, odbora. To je posve jasno. Sljedeća točka dnevnog reda čeka nas u 10.15. Vidim da je povjerenik Reinders već tu. Imate manje od 10 minuta i probajte e, pokriti što više pojedinih pitanja. Nadam se da ćete se posebno osvrnuti na relevantne nadležnosti svojeg tijela. Hvala na svim pitanjima. Malo sam nervozan kada e, moram govoriti pred svojim povjerenikom. Počet ću s pitanjem e, gospodina Petersa vezano uz e, prihvatljivost dokaza. Ako niste upoznati s time, e, u Europskoj uniji postoje dva različita e, koncepta vezana uz prihvatljivost dokaza. U jednoj skupini zemalja e, prihvatljivo je samo ono što je određeno nacionalnim zakonom. Ono što nacionalni zakon ne pokriva ne može se koristiti kao prihvatljivi dokaz. Postoji i druga skupina zemalja, primjerice skandinavske države, ondje je e, sve prihvatljivo kao dokaz dokle god nije zabranjeno zakonom. U tom smislu želim reći da postoje povremeni problemi s ta dva koncepta, no važan je e, dijalog između tužitelja, sudačkih e, tijela jer se sve te razlike e, mogu riješiti zajedničkim dijalogom i razumijevanjem. Ujedno je to i uloga e, Eurođusta u koordinaciji e, sastanaka. Mislim da vas to ne bi trebalo brinuti. Znam da Europska komisija pravila, planira razmotriti ovo pitanje. Mi smo dakako spremni za suradnju u tom pogledu. Što se tiče proračuna, a posebice e, višegodišnjeg financijskog okvira. Za sada je naš proračun e, izrazito nizak i zabrinuti smo, zato što vidimo da nam se broj predmeta sve više povećava iz godine u godinu. I to s dvoznamenkastom progresijom. Ove godine, prošle godine E, povećao nam se broj e, predmeta za 17%. E, nažalost, nisu nam spremni da priuštiti odgovarajući proračun, no dijalog s komisijom, parlamentom i državama članicama u tom je ključan kako bismo im objasnili što radimo, zašto je važno da, da dođe do rebalansa VFO-a, i da bi trebalo staviti naglasak na, e, pravosudnu saradnju, a ne samo na tijela kaznenog progona. Gospođa Sipel pitala je vezano e, uz osposobljavanje. Kao što sam često govorio, gospođa Sipel, e, obraća vam se gospodin Hamran uvezano uz vaše pitanje. Hvala i ispričavam se. Nisam primijetio da ste usred rasprave, već sam samo krenuo dalje sa, sa onime što sam htio reći. Da, svakako nam treba više osposobljavanja. Najbolja promičba dodane vrijednosti naše organizacije jest u tome što će tužitelji vidjeti da im mi pomažemo u njihovu radu. Moraju znati koje su e, naše nadležnosti i, i e, sposobnosti Europola i našeg tijela, tražio bih ja veći proračun i za druga tijela u ovom pogledu jer su ona itekako važna. E, postoji jedna mreža koja je organizirana za tijela kaznenog progona, međutim ništa se slično nije za sada e, organiziralo za tijela pravosuđa mi bismo htjeli isti takav model primijeniti i na naše područje i iskoristiti postojeće tehnologije i različita rješenja e, kako bismo uspostavili e, tu pravosudnu mrežu. ICN mreža ne može e, ne može na pravilan način prenositi velike predmete, velike količine podataka i zato je u tom pogledu Eurojust također vrlo koristan. Što se tiče e, pitanja o alatima koji nedostaju, mislim da smo u proteklih deset godina razvili e, sjajan paket e, pravnih instrumenata i mislim da je on cjelovit. Ne mogu vam danas navesti ni jedan instrument koji bi nam pojačano trebao vezano uz pravosudnu suradnju. Mislim čak da imamo previše instrumenata, da smo došli do e, granice u kojem trebamo e, stvari konsolidirati i pojednostaviti, također razmotriti i primjenu pojedinih instrumenata u državama članicama. Različite države članice na različit način e, primjenju različite europske instrumente. Mislim da bi to također trebao biti jedan od prioriteta. Što se tiče suradnje sa trećim zemljama i EPP-om, Mislim da je to sjajno pitanje. E, kad sam prije nekoliko godina gostovao na jednom e, pravnom fakultetu, e, čuo sam da postoje dvije grane međunarodnog prava, i, državne i međunarodne organizacije. Danas EPPO nije dio nijedne konvencije za pravosudnu suradnju, a postoje određeni e, prijedlozi da se to pitanje riješi. Jedan od prijedloga jest da države članice obavijeste EPPO kao svoje nacionalno nadležno tijelo za istragu e, velikih zločina i financijski kriminal e, u vrijednosti 10 milijuna eura i više mi ćemo se na to um, e, i službeno osvrnuti i vidjet ćemo hoće li to države članice prihvatiti. Mislim da je to i tekako važan problem. Danas nitko ne zna e, kako će treće zemlje reagirati na taj neobičan koncept. EPPO je prvi korak do federativnog e, modela. To je možda u tom smislu mogao biti problem. Što se tiče suradnje s trećim zemljama i državama članicama, mislim da nam je to prioritet. Vidimo sve veću potrebu za e, e, primanjem dokaza e, i provođenjem postupaka u trećim zemljama. Potrebno je povećati suradnju s trećim zemljama, imati ne samo kontaktne točke u 52 treće zemlje, već i pojačati suradnju sa trećim zemljama kroz ad hoc rješenja, ali i sustavna, um, stabilna rješenja sa um, suradnje s trećim zemljama. Što se tiče uh, izostanka uh, usklađivanja um, materijalnog i proceduralnog prava, Smatram da zahvaljujući e, institucijama kao što je Eurojust i dijalogu e, između e, onih koji pravila provode možemo poboljšati sustav pravosuđa. Preveliko usklađivanje može nam zapravo i nauditi. Možemo tražiti od država članica da očuvaju svoj zakonodavni pravni identitet i izolirati određene točke za međusobnu suradnju i mislim da smo na dobrom putu da bismo tu suradnju i ostvarili. Kroz dijalog, kao što sam rekao, možemo e, riješiti sve te razlike. Što se tiče pitanja e, zastupnika Bilčika, Rekao bih da je e, prijelaz na novu uredbu e, još uvijek svjež. Početkom prosinca e, je ona stupila na snagu. Još je rano reći kako će ona utjecati na sve. Međutim, pozitivno je to što su države članice koje su imale drugčije prioritete sada same pristupile Eurojustu Smatramo da je to vrlo obećavajući razvoj situacije i nadamo se da će se nastaviti. Što smo još imali? Bila su dva ili tri pitanja vezana uz VFO. Zašto nismo zadovoljni e, VFO-om? zašto smatramo da bi nam e, proračun trebao biti viši. Vi imamo sve više predmeta koji se odnose na Eurojust, imamo više zahtjeva za e, financijskom potporom od pojedinih država članica, zato što moramo imati na umu da su prekogranični predmeti skupi. Treba prevesti dokumente, treba usmeno prevoditi, Međutim, nacionalni proračuni nisu dostatni za tako velike predmete. Osim toga, i složenost je veća. Vidimo da postoje i različite lokacije i da je i zakonodavni okvir sve složeniji, da je potreban dijalog. Smatramo da e, zajedničkim timovima za istragu i kroz intenzivnu suradnju E, možemo, trebamo e, bolje e, nastaviti podržavati ovaj oblik suradnje. Dobro je to što nas povjerenik podržava i smatramo da ćemo zajedno postići i više. Hvala vam na pitanjima i na interesu. Hvala vama, hvala vam gospodine Hamrano ime svih zastupnika koji su sudjelovali. Svakako da cijenimo ovu priliku da nas malo ažurirate o stanju stvari vezano uz i mogućnostima razvoja događaja i potencijala, osobito u kontekstu članka 86. ugovora o funkcioniranju Europske unije koji jasno kaže da Europski ured javnog tužitelja se treba temeljiti na stručnosti i iskustvu Eurojusta. Nadamo se samo da ćemo vas još češće susretati ovdje. Hvala vam.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 Point in the order of the day, point number 10. Deseta točka dnevnog reda, takozvani strukturirani dijalog s komisijom, konkretno povjerenikom Didijem Rendisom za pravosuđe. Ovo je prilika da nas malo obavijesti o aktivnostima njegovog portfelja, konkretno vladavina prava, zaštita podataka, pravosudna suradnja, pretežno u kaznenim stvarima i ostatak njegovog portfelja. Imat ćemo vremena i za koordinatore dozmo riječ kao i za druge zastupnike koji će moći postaviti pitanja vezano uz portfelj, slobodno dignite ruke, popisat ćemo vas. No imajte molim vas na umu da je vrijeme za ovu točku na rasporedu od sada do 11.45 kada ćemo imati predstavnike Hrvatskog predsjedništva koje će nam izložiti program rotirajućeg predsjednika predsjedništva. Povredniče Reinders, izvolite, imate riječ. Hvala vam, zadovoljstvo je ponovno biti pred odborom Libe. Mnogo smo raspravljali o konkretnom situaciji u pojedinim državama članicama vezano uz vladavinu prava a sada možda možemo malo šire sagledati moj portfelj veznog uz aktivnosti vašeg odbora. Dakle, sa zadovoljstvom ću s vama raspraviti sve teme koje u moj portfelj spadaju. Rado bih blisko surađivao sa parlamentom i odborom e, Libe, to sam već rekao na početku listopadu tijekom saslušanja pred parlamentom. I takve su razmine, ovakve su razmine, dakle, prilika upravo za to. Raspravili smo važnosti vladavine prava u više navrata, dakle, to je preduvjet demokraciji, temeljnim pravima. Do sada učinkovita suradnja europskog zakonodavstva se pokazala važnom za međusobno povjerenje unutarnje tržište i ulaganja, odnosno ozračje povoljno za ulaganje. Vrijeme je da sada nastavimo raditi na sveobuhvatnom mehanizmu vladavine prava. Predsjednica van Leyen je meni povjerila da predvodim rad komisije u tom procesu i koordiniram naše godišnje izvješće. Godišnje izvješće Komisije o vladavini prava obuhvatit će sve komponente vladavine prava, konkretno sustavne probleme sa procesom za usvajanje zakona, nedostatak učinkovite pravosudne zaštite neovisnih sudova, nepoštovanje raspodjele ovlasti, kapacitet država članica da se bore protiv korupcije i ondje gdje postoji veza sa primjenom europskog zakonodavstva, pitanja koja se tiču medijskog pluralizma. Znam da parlament je 2016. u svom izvješću dakle, zatražio rad na tome i Libe, koliko vidim, rade na, radi na izvješću na vlaštitu inicijativu ove godine. I treba započeti sa radom na izvješću, i tako da se nadam da će vijeće i parlament nastaviti na tome raditi. Sada je vrijeme da se započne sa neslužbenim interinstitucionalnim dijalogom kako bi se zajednički izgradio taj proces na jedan uključiv, konstruktivan način. Ja ću započeti s tim procesom i tu računam i na vašu podršku. Također, ključno je proširiti naš dijalog izvan Brisela, uključiti u to i nacionalne parlamente i nadam se da ćemo zajedno s vama moći osnažiti međuparlamentarnu suradnju o pitanjima koje se tiču vladavine prava. Moram također istaknuti da rasprave o novom mehanizmu ne bi trebale našu pažnju odvratiti od velikih izazova vezanih uz vladavinu prava u određenim državama članicama. Nedavno smo raspravljali i u ovom odboru i na plenarnoj situaciji u, u Poljskoj, Mađarskoj, Malti. Zbog toga danas neću niti ponavljati ono što sam već ranije o tome rekao. Pozbavio pa ih se sada jednim ključnim dosijevom koji, će, koji omogućava našem pravnom sistemu da provodi odgovarajuće pravodobne istrage i zločince privodi pravdi. Tu govorim o e, zakonodavnom paketu za e-dokaze, dakle uredbi i regulativi. Pozdravljam napredak koji je stvaren u definiranju stava parlamenta o prijedlogu za e-dokaze, no E, komisija e, nije upoznata sa nadolazećim koracima i vremenskim okvirom rada u parlamentu. Ja sam je stav pojedinih e, grupova, vidim da su oni različiti prema njihovim amandmanima, a moje službe analiziraju zajedno s vama praktičnu primjenu različitih mogućnosti koje su pred nama. Oni koji praktično s ovime rade taj alat trebaju hitno i siguran sam da će mnogi rado doprinijeti vašoj raspravi. I dalje se suočavaju s mnogim e, poteškoćama što se tiče dobivanja elektroničkih dokaza i te poteškoće nije moguće na zadovoljavajući način riješiti kroz trenutno postojeće instrumente i postupke koji nisu prilagođeni digitalnom svijetu. Elektronički dokazi imaju neke konkretne karakteristike kojima se treba isto tako posebno pozabaviti. Kao što već možda znate, 27 tužitelja iz 13 država članica su objavili jedno otvoreno pismo gdje se ističu razlozi za zakonodavstvo koje se bavi e dokazima. Siguran sam da svi imamo iste ciljeve u tome, pa zbog toga pokušamo raditi zajednički kako bismo pronašli dobro uravnoteženo rješenje. Žrtve zločina trebaju znati da i internet nije mjesto gdje se prihvaća nekažnjivost. Moj rad uključuje upravo osnaživanje prava žrtava, za to postoji zakonodavstvo, ali ne mogu se sve žrtve u potpunosti pouzdati na ta prava. I zbog toga sam ja za uspostavu europske strategije za e, prava žrtava 2020. do 2024. Ona bi trebala omogućiti jasno dugoročne i horizontalne aktivnosti usmjerene na osnaživanju trenutno situacije što se tiče žrtava zločina u Europskoj uniji. Ta strategija bi trebala uključiti konkretne aktivnosti o osnaživanju suradnje, koordinacije, bolju zaštitu za najranjivije žrtve, olakšavanje pristupa kompenzaciji za žrtve. I ta strategija bi također trebala imati jednu vanjsku dimenziju sredotočenu na to da se ostvare bolja prava za naše građane koji su žrtve u trećim zemljama, te isto tako za promicanje naših vrijednosti u svijetu. Još jedan ključni prioritet mog rada je Ured Europskog javnog tužitelja. Daću svoju punu podršku e, glavnoj tužiteljici gospođi Kovezi kako bi ovaj ured mogao postati e, operativnim do kraja ove godine. A sljedeći korak, e, vjerujem da će vijeće brzo imenovati kolegi ureda koji će imati ključnu ulogu u uspostavi procesa ureda javnog tužitelja. Ured će imati zadatak suradnje sa nacionalnim zakonodavstvom zbog toga je važno da dođe do usklađivanja kaznenog prava, osobito kada se radi o postupcima i u ovoj točci moje će prioritet biti odgovarajuća provedba europskog zakonodavstva. Komisija je također e, izdala izvješća o provedbi direktive o postupovnom pravu i zaključci su pokazali da još uvijek postoje određene poteškoće što se tiče ključnih odredbi direktiva. Nastavit ćemo raditi zajedno sa državama članicama, dionicima, institucijama i građanskim društvom kako bismo se pobrinuli da prava iz, iz ovih direktiva budu svakodnevna učinkovita prava koja se doista provode, da li u policijskim postajama ili u sudnicama. Pripremit ćemo također sveobuhvatno izvješće o provedbi Europskog uhidbenog naloga koje će biti objavljeno sredinom ove godine i radujem se i izvješću parlamenta na ovu temu. Ona će e, nadopunjavati izvješće komisije i pretežno se usredotočiti na jaz koji postoji u praktičnim aktivnostima što se tiče uhidbenog naloga. Ja ću pomno analizirati predloge parlamenta i na to dati svoju reakciju. Uvjeravam vas također da kao zaštitnik ugovora komisija neće okljevati provoditi europsko pravo uključujući kroz postupke o kršenju zakonodavstva gdje je to nužno. Također to vrijedi i za zaštitu podataka. E, komisija je pred sud izvela dvije države članice i zatražila e, financijske kazne za neprovođenje direktiva zaštiti podataka. Također imamo i postupke za kršenje prava koji su u toku vezano s dvije druge države članice. Dakle, što se zaštite podataka tiče, moramo blisko surađivati sa nacionalnim tijelima i odborom za zaštitu podataka europskim kako bi došlo do jednoobrazne primjene prava. U svibnju imali smo izvješće o procjeni uredbe zaštiti podataka, osobito što se međunarodnog transfera tiče i dosljednosti u, i mehanizmima suradnje vezano uz tijela koja su za to zadužena. E, to će biti izdano u sljedećem svibnju. Doprinos vijeća i tijela zadužena za zaštitu podataka i naše radne skupine o tome ćemo također upotrebiti za ovo izvješće i radujemo se doprinosu i Europskog parlamenta. Komisija također trenutno radi na reviziji započeo prethodni kolegi kako bi vidjela koji oblik trećih instrumenta iz trećeg stupa je potrebno uskladiti sa direktivom o provedbi zaštite podataka. Zakonodavstvo o zaštiti podataka imamo zahvaljujući mnogima od vas koji su danas prisutni ovdje i ono je jedan model za ostatak svijeta. E, mogu vas sa zadovoljstvom obavijestiti da je parlament Južne Koreje ovaj mjesec usvojio zakon koji će snažniti e, izvršne prava korejskog tijela za zaštitu podataka. I kao što znate, neovisno nadležno tijelo koje ima učinkovite e, ovlasti je ključan zahtjev za odgovarajuću primjenu prava ova zakonodavna promjena je ključna. Trenutno e, surađujemo s našim pandanjama u Koreji kako bismo pronašli rješenja za neke preostale razlike između naših e, sistema, ali planiramo usvojiti odluku o tome u nadolazećim mjesecima. Za kraj, rekao bih par riječi o radu komisije na temu umjetne inteligencije i to konkretno kako se to povezuje s pitanjem temeljnih prava. Zakonodavstvo o zaštiti podataka i velik dio sekundarnog zakonodavstva štiti temeljna prava vezano uz umjetnu inteligenciju. Međutim, učinkovitost eh, akija o temeljnim pravima je dovedno pitanje složenošću i nejasnoću određenih oblika primjene umjetne inteligencije, koje više nisu razumljiva nacionalnim provedbenim tijelima, uključujući i sudovi. I zbog toga se moramo pobrinuti da javna tijela imaju sposobnost provođenja svojih ovlasti vezano uz nadzor i u skladu sa svojim mandatima. Što što manje nadzora ljudi mogu provesti nad sistemom umjetne inteligencije, tim više je potrebno testirati i strože primjenjivati zakonodavstvo. Dakle, sposobnost e, revizije je nešto što se mora omogućiti zbog temeljnih prava. Razvoj umjetne inteligencije može biti jedna konkurentna prednost Europske unije u trenutku kada je povjerljivost vrlo važan faktor za razvoj korištenje takvih novih tehnologija. Dakle, nama je potrebna odgovarajući pravi oblik inovacija. Komisija planira objaviti 19. veljače e, bijelu knjigu sa ključnim karakteristikama budućeg regulatornog okvira za umjetnu inteligenciju. Cilj toga će biti da se pobrinemo da se umjetna inteligencija razvija u skladu sa europskim načelima, vrijednostima i unutar okvira postojećeg europskog zakonodavstva kako bi se olakšalo korištenje umjetne inteligencije na digitalnom jedinstvenom tržište, isto kako bi se omogućio jasan, predvidljiv okvir za dalje aktivnosti. Objava bijele knjige nakon nje uslijedit će i javne konzultacije i nadam se da će ove, ovo uvodno izlaganje vam dati jedan dobar prijedlog mojih trenutnih prioriteta što se tiče e, rada u području nadležnosti vašeg odbora i radujem se vašim komentarima i vašim pitanjima. Hvala vam, hvala još jednom što ste bili ovdje i obavijestili nas o razvoju vašeg programa e, što se dakle tiče tema koje se tiču odbora Libe. Sada ćemo imati prvo krug koordinatora sa jednim i jedan nakon toga duži popis zastupnika s pitanjima, tako da ću vas sve zamoliti da se držite vremenskog ograničenja jer nam Hrvatsko predsjedništvo dolazi u 11 45. Dakle, molim vas, najprije koordinatori koji će se držati dvije minute, a nakon toga ćemo moći dati riječ svim zastupnicima jer je popis doista poduži. Zastupnica Mecolo ime EPP-a, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče što ste odmah učinkovito krenuli s radom u već prvih par tjedana nakon što ste preuzeli dužnost. Vaš mandat kao povjerenika za pravosuđe bit će obilježen operalizacijom Ureda javnog tužitelja, dakle možemo reći da je to doista značajan korak u okviru pravosudne suradnje i provođenja EU. uniji. Vidjeli smo posljednje procjene E, glavnog tužitelja što se tiče resursa koje će ovaj ured trebati kako bi postao funkcionalan, operativan. Možete li nam da reći nešto više o tome što komisija može učiniti kako bi se pobrinula da e, proračun i sredstva budu dostatna i da postoje tu svi potrebni resursi kako bi ured doista mogao postati neovisan. Kako ćete se pobrinuti da dodatni proračun koji će biti potreban za ured neće ići na uštrb drugih prioriteta u području suđa? Dakle, kako planirate pobrinuti se da dugoročno govoreći ured i Eurojust zajednički mogu e, raditi u partnerstvu? Tijekom vašeg saslušanja u parlamentu pred našim odborom kada ste se izlagali kao kandidat za ovaj portfelj, rekli ste da ćete raditi na mehanizmu za vladavinu prava i to ćete uspostaviti ga još ove godine. To ste spomenuli u vašem izlaganju, ali možda možete reći neke detalje što se vremenskog okvira tiče i koji je mm. vaš, koji je vaš stav o spremnosti ili nedostatku iste od strane mm. vijeća kako bi prioritetno na ovome radila. Hvala vam, zastupnica Sipal, dvije minute, izvolite. Hvala puno. Pozbavila bih se Brexitom na kratko. Juče smo nešto čuli o, o adequacy decision odluci i čudi me da je komisija optimistična uz sve procjene, pregovore, rezultate, dakle da će do kraja godine to biti spremno, te samo za 11 mjeseci. Dakle, sve bih podsjetila da Velika Britanija kao članica Europske unije još uvijek je nezakonito kopirala podatke iz šengenskog sustava. Oko 75.000 informacija je uklonjeno. Rekli da se radi o tehničkom problemu, ali o tome nisu nikoga obavijestili. Također vas podsjećam o mišljenju glavnog tajnika o zaštiti i zadržavanju podataka, a čak i ured Europske Velike Britanije nije bio zadovoljan s načinom na koji se provodi uredba o zaštiti podataka o zakonodavstvu, osobito što se tiče izuzetaka koje se bave pitnjima migracije, a to bi očito moglo dovesti do velikih problema za građane Europske unije koji žive u Velikoj Britaniji. Velika Britanija je također članica spy Network, što je, što je, Europski, što je Europski sud kritizirao, pa me zanima kako možete biti tako optimistični da ćete do kraja godine finalizirati rad na ovome i da li e, ste svjesni toga da se moramo pobrinuti da svi naši pregovori sa Velikom Britanijom nikada ne smiju dovesti u pitanje ili potkopati naše standarde i e, temeljna prava koja smo obvezni podržavati. Uz to bih se kratko e, nadovezala na e-dokaze. E, žao mi je vrlo lijepo što ste spremni objasniti posljedice vezane uz to, ali mi smo to već spravili i voljeli bismo da je komisija već to unaprijed učinila, očito niste zbog toga što ste spomenuli pismo nekih javnih tužitelja, ali tu postoje mnogi dionici koji imaju različite stavove, a čak i glavni tužitelji nisu u potpunosti zadovoljni sa vašim predlogom, bar ne svi. Tako da, očito i znamo vaš stav, znam da ćete se boriti za svoj stav. Jasno mi je da se vi već borite s nekim političkim grupacijama u našem domu kako bi uvijek dobili podršku za svoj stav, ali žao mi je, no vi ne morate raditi posao Europskog parlamenta, mi ćemo pronaći svoje vlastito stajalište bez vaše pomoći, a tada će biti vrijeme za trijalog. Ako vas vremenski okvir zanima, e, žao mi mi već imamo svoj i uvjeren sam da ćete e, uspjeti raditi sa time, ali nije na vama da nam kažete kako se s tim failovima nositi. Hvala, zastupnica Interfield. Dobro jutro, povjereniče, drago mi je što ste ovdje pred odborom Libe. Pokušat ću ne ponavljati ono što je već rečeno. Dakle, prije svega pozdravila bih vašu obavijest o tome da ćete izdati prvo izvješće o vladavini prava tijekom godine. Kao bivša izvjestiteljica za DRF, demokracija, vladavina prava, vrlo sam zadovoljna zbog toga, no toplo bih preporučila Europskoj komisiji da ovo izvješće pokuša više uskladiti s predlozima parlamenta, što znači proširenje obuhvata ne samo da se striktno usredotočuje na institucionalne aspekte vladavine prava, nego sva područja koja se tiču vladavine druge demokracije, vladavina prava, temeljna prava, dakle to su stvari koje su neodvojive i voljeli bismo da to izvješće uključi i preporuke po državama članicama te da se ne temelji samo na informacijama koje pružaju nacionalne vlade iz očitih razloga. I nadamo se za kraj da će izvješće također otvoriti put raspravi ne samo u našem domu, već i u nacionalnim parlamentima i u vijeću, zbog toga što, kao što je Roberta Mecala rekla, važno je da vijeće uključimo i čini mi se da ih treba još uvijek malo pogurati na to. I još jedan komentar nadvezan se na Birgit Sipel. Europska komisija i sama mora poštivati vladavinu prava, a postoji određeni trend iz prethodnog e, saziva komisije, naravno, Dakle, trend u Europskoj komisiji da se u potpunosti zanemaruje, zanemaruju odluke Europskog suda ili suda za ljudska prava, da se jednostavno nakon toga cinično očekuje da građani pred sudom ispravljaju stvari. Dakle, Privacy Shield mogu samo tu spomenuti gospodina Šimsa primjerice, gdje je Europska komisija sama trebala odraditi svoju dužnost. Dakle, očekujem da budete budni u tome kada će vaše kolege davati prijedloge koje ne poštuju i slovo i duh odluka i zaključaka Europskog suda. Konačno što se zaštite podataka tiče, da li sam dobro razumjela da ćete ažurirati instrumente e, za zaštitu podataka iz trećeg stupa prethodnog, a nadalje provedba zaštite podataka je nedostatna. Mislim da to postaje sve jasnije, a to ima i veze s činjenicom da države članice ne dodjeljuju dostatne resurse nacionalnim uredima ali isto tako možda imaju i veze sa određenom nevoljkosti, pa me zanima što ćete tu učiniti i e, kako vidite GDPR u kontekstu Brexita. Hvala. Još jednom podsjećam i molim vas da se držite dvije minute kako bismo mogli riječ dati svima koji su na popisu. E, svi zastupnici će tako dobiti priliku da se obrate povjereniku Rendersu, ali ćemo i njemu dati vrijeme da na odgovarajući način reagira na sve što je čuo od zastupnika. Preći ćemo na sljedećeg govornika, zastupnicu svih, za zelene. Hvala vam gospodine Reinders na izlaganju i hvala vam što ste došli pred naš odbor mogu vam reći da nam je jako drago da planirate biti ambiciozni sa ovim mehanizmom vladavine prava i to ste već pokazali sa mjerama koje ste donijeli prošli tjedan. Veselimo se i prvom godišnjem izvješću i jako smo znati željni kako će to izgledati. Hoće li se uzeti u obzir informacije iz drugih izvora i zanima nas kako planirate osigurati dostatnu razinu e, neovisnosti? Ja se nadam da ćemo imati posebne preporuke za zemlje članice. Možda biste nam mogli reći nešto malo više o tome kako će to izgledati i kako izgleda vaša metodologija rada. Zatim mi bismo voljeli vidjeti malo ambicioznije korake ove komisije u razvoju sveobuhvatnog mehanizma koji se onda može koristiti u svim fazama procesa i koji onda može dakle e, imati nekoliko faza, dakle od preventivnih do posljednjeg rješenja primjene, e, to jest aktivacije članka 7. Komisa u ovom trenutku ne planira pokrenuti ovakav mehanizam, barem ne planira ići dalje i staviti više poticaja? I kako onda planirate ocjenjivati godišnje izvještaje ako vidite što je još dodatno potrebno? Mislite li da će to biti dosta? To i odgovor zemalja članica ili smatrate da bismo trebali imati i više? Zatim, E, ako dođe do aktivacije članka 7, zbog nedostatka političke volje vijeća vrlo teško reagira. Bili komisiji bilo e, lakše da se koriste neki drugi instrumente. Ako se netko žali na zemlje koje uzastopno ne poštuju vladavinu prava, možda možete reći nešto o tome. I moje posljednje pitanje se odnosi na uzajamno povjerenje u suradnji u kaznenim stvarima. Zanima me da li komisija smatra e, da bi trebali imati određene zaštitne mjere u našim e, propisima. A, hvala. A sada zastupnica Kardino iz IDEA. Ne. Gospodin Jaki, e, koordinator iz ECR-a. Izvolite. Hvala vam. Gospodine povjereniče. Dopustite mi da na početku da vam zahvalim na vašem izlaganju e, te na planovima za suzbijanje kriminala u Europskoj uniji. To je nešto na čemu moramo i dalje raditi. Spomenuli ste koliko je teško očuvati i zaštititi e, temeljna prava u Europskoj uniji. Članak 12 povelje o temeljnim pravima jasno govori o slobodi okupljanja. A vidimo u Francuskoj da se događaju e, slučajevi u kojima se suci koji su sudjelovali u prosvjedima se smjenjuju. Da li se ta povelja primjenjuje na svih ili postoje ljudi koji imaju neka drugačija prava? Kad govorimo o Poljskoj, pokrenut je postupak iz članka 7 no trenutačno čujemo e, određene navode o sucima koji su pod političkim e, utjecajem. Postoje i zemlje u kojima se suci politički imenuju. E, možete li komentirati tu situaciju u Poljskoj? Hvala. Hvala vam e, na svemu što ste nam iznijeli. Vidi se da je vladavina prava i dalje vrlo e, ključna tema za sve nas. Evo tu sam. I zanima nas to godišnje izvješće. Moramo dobro razmisliti o tome kako će izgledati taj mehanizam zaštite vladavine prava. To smo već mnogo puta rekli. Isto tako od vas tražimo da formulirate specifične preporuke po zemljama. No, tu imamo i drugu stranu medalje, a to je provedba. Moramo govoriti o zakonodavnim propisima, ali čemu i to ako brojne zemlje to e, ne poštuju. Zatim e-dokazi, slažem se sa stajalištem izvjestitelja. Mi kao klub smatramo da struktura koju je predstavila komisija nema baš puno smisla. A što se tiče GDPR-a. Nama je jako važno da se o tome razgovara. E, pronašli smo dosta poteškoća na razini zemalja članica, a sustav bi trebao biti usklađen. Ne želimo stvarati dodatne pravne praznine koje onda mogu dovesti do e, propusta. Moramo e, pripremiti izvještaj o tome, ali i organizirati raspravu. Eh, da, eh, evo, pišite si bilješke. A vi ćete onda na kraju imati vremena da detaljno odgovorite na sva pitanja koja, smo, eh, koja su vam postavljena. Mislim da ćemo tako ipak uštedjeti vremena jer bih doista volio da čujemo sva pitanja svih kolega koji se žele javiti. Ali a vas sve zastupnike molim da prije nego što počnete govoriti dobro razmislite koliko vremena imate i da se držite tog vremena. A sada je sljedeći e, govornik, gospodin Hidvegi. Aha, evo stigao sam na red prije nego što sam mislio. Hvala vam povjereniče na vašem radu i želim vam sve najbolje u budućem radu. Želim govoriti o vladavini prava, to je temelj demokracije, temelj Europske unije. I a za mene je ključni stup nepristranost i jednaki uvjeti za sve. Pridržavanje činjenica, a bez političkih e, kampanja. mi smo najviše kritizirali što u proteklih nekoliko godina nije bilo dovoljno objektivnosti. Sustav se zloupotrebljava zbog ideoloških i političkih razloga, a to je protivno ne samo vladavini prava, već i stabilnosti Europske unije. Te time se narušava cijeli koncept. Vidim aktivnost eh, povjerenika Timmermansa Mm, mislim da ona nije baš objektivan akter u tom području. Moje pitanje za vas. Kako planirate osigurati da nepristranost bude ključni dio u, kad govorimo o vladavini prava? A kod zemalja članica, kako, može, kako planirate osigurati da informacije budu balansirane i da se temelje na činjenicama? Hvala vam, a sada sljedeća je zastupnica barlin Hvala vam. Ja se također želim osvrnuti na vladavinu prava i imam vrlo konkretno pitanje o jednoj zemlji članici, o Poljskoj. Tamo smo vidjeli 30 eh, takozvanih pravosudnih reformi u eh, proteklih nekoliko godina. To je stvarno bez presedana i hvala vam što ste eh, se osvrnuli i na sud Europske unije. imam i jedno općenito pitanje. Koji se uvjeti moraju ispuniti prije nego što ne pozovete e, sud Europske unije i posebno taj vremenski okvir? Koliko komisija može čekati u određenim situacijama? Može li djelovati vrlo brzo ili mora se čekati? Možete li nam to malo pojasniti? Hvala. Sada gospođa Gospodin. Hvala vam, povjereniče, što ste ovdje, što odgovarate na naša pitanja. Ja također pozdravljam vaš rad na vladavini prava i drago nam je da ste nam prve korake predstavili već na početku godine. To je stvarno odlična vijest. Naravno imate podršku ovog odbora i cijelog parlamenta za uspostavu mehanizma vladavine prava, jer je naravno to ključno ne samo u kontekstu e, Mađarske i Poljske, već i zbog toga što smo ovdje da zaštitimo prava e, građana i demokracije. To je da prvo ključni dio europske e, agende. Zbog tog razloga tražimo da se napravi međuinstitucionalni sporazum između tri institucije. i smatramo da mehanizam mora biti predvidljiv, e, zakonit i tako dalje. Imam još jedan komentar. A to ste vi sami spomenuli. Mehanizam ne smije biti zamjena e, postupka iz članka 7, već nešto što će taj članak nadopunjavati. I nešto o uredbi o proračunu. Kako vidite vezu između te uredbe, te uvjetovanosti, vladavine prava, te e, svega ovoga na čemu ćete vi raditi? Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Rangel. Evo, hvala vam, ja ću biti vrlo e, kratak e, morat ću uskoro otići na drugi sastanak o konferenciji o budućnosti Europe. Eh, moje pitanje. Kako vidite uspostavu stalnog mehanizma vladavine prava? Ono što recimo ne funkcionira prema mojem mišljenju u članku 7 jest da se fokusiramo na jednu zemlju i to na način koji ne štiti dostojanstvo zemlje i njezinih građana. A ako budemo imali stalni mehanizam koji će biti pošten prema svih i pravedan prema svih 27 zemalja članica, možda bismo mogli e, riješiti taj problem ne baš pravedne e, procjene. Stoga moje pitanje, koje će korake E, komisija poduzeti kako bi uspostavila taj stalni mehanizam. Hvala vam, a sada zastupnica Kinići. Izvolite. E, hvala vam predsjedavajući, dobro nam došli povjereniče Reinders. Moje se pitanje odnosi na zaštitu vladavina prava, ali s jednog drugog aspekta. Ja smatram da određeni oblici kriminala utječu na vladavinu prava, dakle to su terorizam, ali i organizirani kriminal i e, ti, su krimi, ti su oblici kriminala sve prisutniji nažalost na teritoriju Europske unije. U proteklom sanzivu smo se posebnom jedinstvenom strategijom za terorizam borili protiv terorizma. Možemo li sada u ovom sazivu učiniti isto za organizirani kriminal? Što želim time reći? E, željela bih da riješimo nesukladnosti koje postoje između zemalja članica vezano uz organizirani kriminal. Malo čas smo čuli predsjednika Eurojusta e, koji nam je rekao da je suradnja se stvarno popravila u proteklih nekoliko godina i da se na taj način mogu e, riješiti te određeni nedostaci. No, unatoč tome, različito zakonodavstvo stvara određene pravne praznine koje onda organizirani kriminal i tekako mm, učinkovito koristi. Zar ne bismo trebali imati jedinstvene europske zakone o organiziranom kriminalu i to koje će ići dalje od e, definicije u okvirnoj odluci, a i sama komisija je potvrdila da tom odlukom nisu ostvareni svi ciljevi. I na kraju, hvala vam što ste već odgovorili e, na pitanje koje, bih vam, koje sam vam planirala postaviti o stupanju, zapravo početku rada e, europskog tužitelja. A sada gospođa Paga Zvrtundua. E, evo ja se pridružujem pitanju gospođe Kinići. Organizirano kriminala je sve više i moramo biti učinkoviti zato što je to ozbiljna prijetnja našim demokracijama. Druga dva pitanja se odnosi na žrtve. Zanima me da li komisija vodi računa o lošoj provedbi direktive iz 2012. o e, žrtvama ozbiljnih kaznenih dijela. I pretpostavljam da ćete voditi računa da ćete voditi računa i o direktivi iz 2017. o teroristima, te da li ćete Mm, e, se pozabaviti i dokumentu koji govori o dvostrukoj viktimizaciji. Dakle, gdje se govori o tome da treba paziti e, da žrtva ne bude žrtva dva put. I zadnje pitanje. Umjetna inteligencija. Možete li nam nešto reći o tome? Vi ste govorili o e, konkurentnosti Europske unije, a zanima me E, kako tu planirate uklopiti e, propise o e, prepoznavanju lica. Hvala vam. A sada gospodin Bilcek. Hvala. Hvala vam predsjedavajući, hvala i povjereniku Rendersu na izlaganju. Drago mi je da ste među prioritete uvrstili teme koje se tiču vladavine prava. Mislim da je jako dobro da ova inicijativa da se objavljuju godišnji izvještaj komisije na kraju dovede do sveobuhvatnog e, semestra i da su tu uključene sve institucije. To bi svima bilo korisno. E, zanima me i e, ambicija i dakle opseg prvog izvještaja kojeg ćete objaviti Mislim da to je pravi korak u pravom smjeru, ali me zanima, e, dakle, hoćete li uvrstiti samo provedbene mjere ili i određene kaznene mjere? A druga stvar, to je jedno vrlo političko pitanje. I zanima me e, kakva će biti vaša komunikacijska strategija. kako biste e, ušutkali i kritičare i skeptič, i one koji su skeptični u vijeću. A jako je važno, dakle, ne samo što će biti objavljeno i kako će to biti iskomunicirano. Imate li strategiju za to? Hvala vam, a sada riječ ima gospođa e, Jančeva. E, hvala vam predsjedavajući, hvala i vama povjereniče na svim informacijama koje ste nam pružili. Ja bih se htjela osvrnuti na jedan element mehanizma za vladavinu prava, a to je borba protiv korupcije. Mislim da je e, korupcija pocijenjena na razini Europske unije, iako imamo stvarno puno instrumenata. Europska unija još uvijek nema sveobuhvatnu strategiju za suzbijanje korupcije. To je i itekako osjetljiva e, tema i veliki, većina političara izbjegava se pozabaviti time. Ja dolazim iz Bugarske, a tamo korupcija stvarno stvara goleme probleme. To onda stvara i e, veliki skepticizam prema Europskoj uniji mi smo najslabija karika u Europskoj uniji, a znate da je lanac snažan koliko i njegova najslabija karika. Stoga me zanima, hoće li borba protiv korupcije biti jedan od vaših prioriteta, ne samo u okviru ovog mehanizma vladavine prava, već kao e, punopravna politika na razini Europske unije. I možemo li očekivati prijedloge komisije upravo u tom području? A drugo, mm, EPO, koliko će EPO biti učinkovit, a čuli smo da je tužiteljica rekla da će njezin tim biti stvarno mali i ograničeni, da će imati mali broj stručnjaka. Hvala predsjedatelju, dobrodošlica e, povjereniku i želim puno sreće u budućem radu. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na EBPO Kolege su već mm, o tome postavljali neka pitanja. To je prioritet ove komisije i to mi je drago čuti. Međutim, e, prethodna komisija je znatno e, podcijenila e, kadrovske potrebe vezane uz EPPO i financiranje EPPO-a. Samo 32,5% e, dodijeljenih e, tužitelja obradilo otprilike 900 slučajeva. E, mogu vam reći da samo Rumunjska ima 900 predmeta koji se trenutno provode, a na tome rade još mnogi tužitelji. Imate li neku noviju procjenu broja predmeta i potreba za EPPO i kako ćete se pozabaviti tim pitanjem? posebice kako bismo se osigurali da osiguramo i ojačamo financijske interese EU-a. Drugo pitanje se odnosi na e, organizirani kriminal, e, trgovinu ljudima, e, financijski kriminal. Nije dovoljno ono što smo do sad napravili. Pitanje je kako ćemo o tome pristupiti, koji su vam daljnji koraci. Zatim riječ ima gospodin Tober Hvala svima. S obzirom na to da je povjerenik odgovoran za pravosudnu suradnju između država članica, zanima me e, mogu li države članice e, iskoristiti prilike za deportiranje osuđenih kriminalaca. Vidimo da e, u Europskoj uniji postoji sve veća prisutnost prekograničnih kriminalnih organizacija koji koriste slobodu kretanja Trebali bismo e, pojačati svoje napare, pogotovo u odnosu na suradnju sa e, policijom. Što se tiče tih kaznenih skupina, one počinjuju vrlo teška nedjela i trebali bismo e, moći donositi odluke o deportiranju. Mnoge kaznene organizacije se recimo bave provalama i dobiju nekakvu presudu. Međutim, kad vidimo da u europskom okviru proces e, donošenja odluke o deportiranju e, puno je teži ako su građani e, EU-a nego ako nisu građani EU-a. Planira li komisija pokrenuti kakve inicijative da se to pojednostavi? To je recimo samo jedan konkretan prijedlog moja rodna Švedska. Potvrdila je da 70% svih provala počinju upravo te skupine. Međutim, mi nemamo priliku njih poslati u zemlje odakle su došli, zato što su i oni ujedno e, građani Europske unije. Hvala, gospođa Purek. Hvala povjereniku i predsjedniku. Prošlo je 25 mjeseci otkako je pokrenut postupak po člankom 7 protiv Poljske. Nažalost, to nije popravilo situaciju. Situacija je da pa još gora. Ova e, vlada e, je e, pokušala s nekoliko inicijativa pristupiti tom problemu. Što se tiče rasprave, u četvrtak smo usvojili važnu rezoluciju i imamo prijedlog za e, Europski sud za e, provedbu mjera. Pitanje je što je zdalje? Što je sa povezivanjem vladavine prave sa europskim fondovima? Je li to dio e, europskog akcijskog plana ovog povjerenika? Te kako će se definirati koje su izravne koristi za lokalne zajednice od ovih mehanizama, te je li potrebno mijenjati ugovore EU-a kako bi se to osiguralo? Hvala lijepa. Hvala vam, gospodin Lehos. Hvala. Zahvalit ću vam, povjereniče, na vašem izlaganju. Mislim da e, vaše ideje možemo pozdraviti zato što se temelje na e, pojačanje suradnje e, komisije pojedinih tijela Europskog parlamenta te na zajedničko ispunjavanje zadataka koji nam predstoje. Potrebno je jačati demokratske institucije te jačati borbu protiv kriminala radi sigurnije Europe. Srdačno pozdravljam nove instrumente koje ste najavili i inicijative Važno je kakvi će biti detalji vezani uz to i nadam se Nadam se da ćemo se moći vratiti, da ćete se vratiti u ovaj odbor i da ćete nam dati detaljnije, e, podrobne informacije o ovim mehanizmima i načina na koji će oni djelovati. Mislim da će to biti kvalitetan odgovor na očito vrlo izraženu političku potrebu. Spomenut ću samo izvješće komisije o Europskom uhidbenom nalogu. Imamo o koje čemu raspravljati. Ovaj je odbor već e, o tome raspravljao, a posebice vezano uz e, provedbeni izvještaj. Nadam se da ćemo moći nastaviti s radom na temelju onoga što smo već ostvarili, a ostvarili smo mnogo. Nadam se da ćemo značajno napredovati u usavršavanju i poboljšavanju mehanizma kako bi oni poslužili svojoj svrsi. Hvala. Gospođa Heller, hvala povjereniku i e, kao što je Ramona rekla, Želimo vam svako dobro, imate našu svesrdnu podršku, već ste i tekako krenuli s radom. E, jako smo zadovoljni zbog toga. Imam dva pitanja, kolege su o tome već govorili. Možete li nam e, više reći o e, sudskoj suradnji, o pravosudnoj suradnji? Sad smo već nešto čuli od Eurojusta, ali možda nam vi možete reći što se još može poboljšati. Usto, u vašem pismu, to jest u pismu predsjednice von der Leyen, von der Leyen naznačeno je da se e, želi boriti protiv e, ekstremizma i zaštiti i svih aspekata sigurnosti. Dokle ste došli u tom pogledu? Tijekom kampanje ste govorili e, da ćete nastojati stvoriti vrstan europski FBI naši građani zapravo očekuju što bolju suradnju um, i pregovore um, među različitim pravosudnim tijelima. Možete li nam reći što možemo učiniti u tom pogledu kako bi pravosudna suradnja bila što učinkovitija? Hvala. Dobro jutro povjereniku. Htjela bih spomenuti sijaciju vezano uz um, vrlo ozbiljna uh, kretanja sto šest uh, ljudi u lokacija uh, u Francuskoj i 400 lokacija u Portugalu, vidjeli smo da su se u toliko slučajeva u tim državama e, kršila e, načela zaštite ljudskih prava, članak 3, u Francuskoj tek dva dana nakon što se to dogodilo u, u Portugalu. Postoji stvaran rizik koji trebamo riješiti. Neki ne žele provoditi europski uhidbeni nalog vezan uz 11 država članica – Hoćete li jačati e, prava pritvorenih kako bismo mogli imati vjere u pravosudni sustav pojedinih država članica? Hvala. Gospodin Peters, hvala predsjedatelju i povjereniku na vašoj prezentaciji. Imam pitanje vezano uz umjetnu inteligenciju. Spomenuli ste temeljna prava. U veljači će biti obavljena e, bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji prije nekoliko mjeseci e, pokrenuli ste horizontalni okvir koji će imati i svoj e, vertikalni e, element. Je li to i dalje tako? I što ćete nam zapravo predstaviti u veljači? Hvala vam. Gospođa Thun Roenstein, hvala povjereniku na prezentaciji. Sigurna sam da ćemo u suradnji s vama vrlo dobro napredovati u ovom mandatu. Živimo u vremenima u kojima je vaš e, resor i resor povjerenice Jurove vrlo važan za očuvanje Europske unije. Spomenuli ste nekoliko stvari. Internet nije e, lišen e, odgovornosti. Spomenuli ste i umjetnu inteligenciju i njegov, njezin utjecaj na ljudska prava. Znate da postoje različite kampanje govora mržnje i klevete u pojedinim državama članicama i često su usmjerene ne samo protiv e, političke opozicije i političara, već i protiv sudaca. Čuli smo i za jednu kampanju e, u kojima je izvor zapravo bilo ministarstvo pravosuđa često su usmjerene i protiv e, visokih dužnosnika Europske komisije, europskih institucija, te protiv drugih. Često ih prati pa, pa, prate goleme e, pogrešne e, informacije, izrazito opasne. To utječe na ljudska prava, ljude pretvara u žrtve. Zanima me, hoće li Europska komisija pripremiti strategiju kojom će se boriti protiv ove pojave. To me zanima i u kontekstu e, već spomenute bijele knjige koju ste najavili. Hvala vam lijepa. Hvala. Prikupili smo priličan broj opaski i pitanja. Mislim da imate dovoljno vremena. E, povjerenik je zapisivao sve. Vidim da postoje još e, E, još zastupnika koji se žele javiti za riječ. Uzet ćemo još nekoliko minuta da e, kažete što trebate. Izvolite. Imam nekoliko pitanja. E, strategija vezana uz žrtve koja će se objaviti do 2024. godine. To nije nekakva E, politička sreća za žrtve. Zašto bi se trebalo čekati do tada? Zašto se nešto ne poduzme u ranijim godinama vašeg mandata? Drugi se odnosi pitanje na EPPO e, vezano uz resurse i proračun. Ako sam dobro shvatio, a to ćete mi vi nadam se pojasniti, za sad EPPO pripada u isti proračunsko poglavlje e, kao i Eurojust, što dovodi u pitanje e, natjecanje za sredstva u e, pojedinim agencijama koja je zapravo važnija. Europol i Eurius su europska tijela i mislim da bi trebali biti uključeni u isti, istu proračunsku stavku. Ne znam li to dobro shvatio, E, i planirate li to ispraviti ako je tako? Sljedeće pitanje odnosi se na umjetnu inteligenciju. Znam da slijedi objavljivanje e, bijele knjige. E, mimo svih slogana da želimo inteligenciju koja je usmjerena na čovjeka, kako ćete uspostaviti ravnotežu između potrebe za inovacijama i prostora da e, se zaštite etički standardi. Hoće li postati neka e, crta razgraničenja koja će nam pomoći da uspostavimo tu razliku i ravnotežu? Samo još jedna nejasnoća vezana uz jednu e, izjavu koju je izrekao predsjednik Eurojusta netom prije nego što ste došli. On kaže da su elektronički dokazi manje bitan alat. Mislim da ste se vi tomu usprotivili. Hvala. Zatvaram vaša pitanja zato što povjerenik Reinders neće moći dovoljno kvalitetno odgovoriti na vaša pitanja i da ovo uopće bude strukturiran dijalog. Zatvaram popis. Gospodin Kerner, gospodin Brajer, i gospođa Višnjevska. Hvala predsjedatelju i hvala povjereniku što, je, što nam je držao izlaganje. Razumijem vaš interes za e, e-dokaze i mislim da mi kao parlament e, i tekako podrobno na tome radimo. To je proeuropski instrument, ali treba određene zaštitne mehanizme vezane uz temeljna e, prava i morat ćemo tu donijeti određene kompromise. Postavit ću pitanje vezano uz to. to E-dokazi bi trebala biti polazna točka pregovora sa SAD-om. Možete li nam reći nešto više o pregovorima sa Sjedinim američkim državama i možete li nam dati nekakvu e, procjenu e, sporazuma SAD-a i e, Ujedinjenog kraljevstva koje je još uvijek još kratko član Europske unije gospodine povjereniče. Želim samo reći da postoje određene rasprave o tome bismo li e, trebati e, pojačati e, nastojanja vezana uz nadzor i prepoznavanje lica. O tome se raspravlja zbog zapravo jezovitog učinka promatranja gomila ljudi i skeniranja njihovih lica često tu dolazi do velike količine lažnih rezultata. Možete li nam reći nešto o tome da li komisija o tome ozbiljno razmišlja? Gospođa Visnjevska. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, hvala vam na vašem doprinosu. Želim naglasiti da su sva pitanja vezana uz e, učinkovitu borbu protiv e, kriminala e, pozitivna, ali trebamo se boriti i protiv korupcije. To je jedno od ključnih pitanja s kojima se suočavamo. Primjerice u Poljskoj prije pet godina uvedena je nova vrsta borbe protiv poreznih prijevara 260 milijuna zlota je zapravo više uprihođeno u budžet e, nakon e, početka e, te borbe i to je bilo vrlo jasna poruka protiv borbe protiv kriminala. Trebalo bismo osigurati mehanizam za zaštitu vladavine prava. Zanima me kako bi taj mehanizam trebao funkcionirati. Što se tiče članka 7 i postupka vezanog uz njega, stvaranje pravnog e, okvira e, e, nadležnosti država članica. Iz tog razloga htjela bih naglasiti i tražiti od komisije da ne nadilazi ono što je zapisano, što je utvrđeno ugovorom. Komisija štiti provedbu ugovora. Zato nemam pozitivno mišljenje o prijedlozima reforme. Ujedno i moje zadnje pitanje. Mislim da smo i o tome ovdje već e, mnogo razgovarali. Govorili smo o dezinformacijama, to pogrešnim informacijama. Mislim da bismo trebali imati e, odgovarajući sustav. Mnogi su mi zastupnici o tome e, govorili na sastancima odbora, a i ovako usput vezano uz organizirani kriminal, mafiju. Mislim da u doglednoj budućnosti imamo mnogo tema za raspravu. Mislim da imate, e, imate još neko vrijeme, sljedećih 20 minuta, da dovršite strukturirani dijalog. Hvala predsjedniče. Započet ću s vladavinom prava zastupnice Medzole prema svim drugim pitanjima vladavini prava, osobito na ovom mehanizmu. Objasnio bih možda malo detaljnije e, što pokušavam napraviti jer sam rekao da ću predvoditi poslom u komisiji vezano uz prvo izvješće koje ćemo pripremiti pokušati ove godine. Prije svega, dakle, ne radi se o tome da imamo samo jedan alat, jedan instrument. Nastavit ću koristiti druge alate, primjerice članak sedmi, ali dodajemo tu novi instrument mehanizmu to godišnje izvješće. Godišnje izvješće će biti prva prilika da organiziramo proces bez diskriminacije bilo koje države članice. Radit će se o izvješću o svih 27 država članica i ne želim se ponovno dakle, vraćati na raspravu o nekim pojedinim državama članicama. Rekao sam već na početku, imali smo priliku o tome razgovarati na plenarnoj i na razini odbora. Ali radit ćemo dakle bez ikakve diskriminacije. Kakav vremenski okvir postoji? To je bilo jedno od prvih pitanja. Poslat ću u nadolazećim danima pismo svim državama članicama da odrede kontakt osobu e, kako bismo s njom mogli raspravljati o izvješću. Ne zbog toga što želimo e, dobiti elemente za izvješće samo iz država članica, dakle mi ćemo surađivati sa svim agencijama, <clears throat> Venecijanskom komisijom, Grekom i svim drugim partnerima, dionicima, kako bismo mogli sastaviti izvješće. I u komisiji već imamo e, dosta alata, primjerice kartica rezultata za pravosuđe koju također možemo upotrebiti u pripremi izvješća. No vremenski okvir je takav da započinjemo odmah sa kontakt osobama u državama članicama u veljači prve prvi sastanci s njima i naravno obavijestit ću vijeće i parlament, možda i odbor Libe, o ostvarenom napretku u pripremi našeg izvješća. Okvir, što je tu važno? U takvom izvješću moramo spomenuti standarde. Koji su standardi primjenjivi za pojedina polja? i to ćemo, o tome ćemo raspraviti jer je važno ponoviti da postoje određeni standardi Europske unije, ali isto tako drugi iz Vijeća Europe ili drugih institucija. A iz Europske unije također primjerice Europskog suda. Želimo potvrditi da e, komisija želi primjenjivati odluke koje donosi sud. Na temelju toga, prije svega, definirat ćemo standarde, opisati stanje stvari u svim državama članicama i identificirati e, rizike u pojedinim državama članicama i na kraju određene preporuke. Kakve će to biti pitanja? Prije svega neovisnost pravosuđa. To je važno, možda je prvi element vladavine prava, neovisno, neovisni sudovi dakle koje brane vaša prava. To je prva stvar koju ćemo raspraviti. Drugo pitanje, korupcija. Čuo sam mnogo pitanja koje se tiču korupcije, kazne, kriminalnih organizacija i tako dalje. Dakle, istina je da na tome trebamo naporno raditi ne samo u mehanizmu, već i s drugim alatima, pravosudnom suradnjom. To će svakako biti važno poglavlje izvješća. Treći element, medijski pluralizam, a tada ćemo vidjeti da li je potrebno dodati i druge, druge teme kako bismo dobili što prvo izvješće. Dakle, širok obuhvat, ali ne želimo nužno obuhvatiti sva moguća pitanja u prvom izvješću, ali imat ćemo tu i druge alate kojima se obuhvaćaju drugi elementi. To mislim na primjerice izvješće o te povelji temeljnim pravima, možda <clears throat> izvješće komisije o demokraciji i tako dalje i na kraju će biti moguće koristiti sve te alate. No želimo započeti sa određenim konkretnim pitanjima, ne samo dakle neovisnošću pravosuđa, ali sa opisom situacije, stanja stvari u svim državama članicama i analizom rizika i određenim preporukama. Dakle, što želimo s time? E, jedan preventivni rad je to, razmjena najboljih praksi. Da želimo vidjeti da li je moguće promijeniti praksu, uvjeriti neke države članice da se pokrenu i svoje najbolje standarde. Ali naravno ako je potrebno, bit će to dobar instrument za uvesti određene postupke kršenja prava Europske unije, da to je jedno rješenje za komisiju, možda i dobar instrument za druge rasprave Znam da se vodi rasprava o MFF-u i mogućoj uvjetovanosti, ali na temelju čega? Možda na temelju jednog takvog izvješća sa vrlo konkretnim elementima koje analiziraju vladavinu prava. Dakle, bit će moguće koristiti to i u drugim poljima. Neću previše govoriti o e-dokazima, ali znam da raspravljate i o tome i njihov odnos prema vladavini prava. Možda će dakle ovo izvješće biti dobar element za tako nešto. Tako da možda početkom njemačkog predsjedanja vijećem e, bi bio dobar trenutak da e, dovršimo to izvješće kako bismo ga mogli e, raspraviti tijekom dijaloga koji će biti tijekom njemačkog predsjedanja organiziran. Naravno izvješće je izvješće komisije ukoliko vijeće želi političku raspravu organizirati na razini država članica, može to učiniti, bit će presljeđeno i vijeću i parlamentu, dakle na vama je da organizirate raspravu da li o tom izvješću ili drugim elementima koje ćete imati na raspolaganju. Dakle, meni je to vrlo važno jer je to najbolji način da se na kraju provede isti proces vezan uz političke kriterije u Europskoj uniji, našim vrijednostima, kao što imamo i o proračunskoj situaciji ili procesu konvergencije u gospodarstvima država članica. I siguran sam da je vrijeme za učiniti to, mnogo smo o tome raspravljali u prošlosti, no ove godine ćemo ponuditi takvo izvješće. Ponovno imamo tu i druge alate, nastavit ćemo koristiti i njih, sedmi članak i postupak zbog porede prava Europske unije i drugi elemente kako bismo promicali kulturu vladavine prava u državama članicama, možda s drugačijim nekim aktivnostima. Dakle, to je možda najvažniji element da se započne s jednim novim procesom uz političku raspravu o našim vrijednostima vezano uz članak drugi osnivačkih ugovora. Drugi element koji bih spomenuo je EPPO, Ured Europskog javnog tužitelja. Čuo sam mnoge komentare vezano uz to. Dakle, prije svega treba, predviđeno je do kraja godine, učiniti ured operativnim. Sad imamo spruka vezi, glavnu tužiteljicu, pokušat ćemo sastaviti kolegi. Dakle, treba nam još jedna država članica kako bismo vijeću mogli donijeti odluku o tome, a tada ćemo analizirati proračunsku situaciju. Zaprimio sam elemente o proračunskoj situaciji iz prethodne komisije u prijedlogu ste možda vidjeli da se spominju neki elementi o funkcioniranju ureda. Svjestan sam da se o tome vode rasprave jer unutar ureda razmatra se broj slučajeva koji dolazi iz pojedinih država članica. Naravno, mi ćemo to analizirati, raspraviti s gospođom Kavezi, je vrlo sam otvoren za to da ona dođe k vama ili u vijeće i objasni novu procjenu proračunske situacije, no ukoliko je to potrebno, zamolit ćemo da se, zdražit ćemo da se to uključi u rasprave o VFO-u. No prije svega želimo sve elemente prikupiti i detalje od gospođe Kavezi, pa ćemo vidjeti tada da li je potrebno ići dalje vidio sam predsjednika upravo prije sastanka odbora, pa ukoliko postoje tu nekakve stvari koje treba još riješiti, ako dođe do razvoja nekakvog događaja ono što se tiče pravosudne suradnje za kaznene stvari u Europi, ako postoji potreba za višom razinom financiranja za Eurojust i to ćemo razmotriti. Dakle, predlog sam već od prethodnog prethodne komisije dobio vezano uz agencije i Eurojust. Znam da opada razina proračuna u novom prijedlogu VFO-a, no ponovno otvoren sam tu za raspravu sa Eurojustom kako bismo jasno vidjeli činjenice i da li je postoji manevarski prostor u komisiji, u parlamentu i vijeću vezano uz to. Ali imamo trenutno statistike i iznose na temelju odluke, ako se navaram, iz svibnja prošle godine iz komisije. Dakle, ponovno bit će moguće otvoriti jednu raspravu s Eurojustom i o tom pitanju. Što se tiče GDPR-a, prije svega, od samog početka, govorim da želim imati odgovarajuću provedbu GDPR-a. I kako bismo to uspjeli, pomoglo bi neka nacionalna tijela uvjeriti u to. Dakle, moguće pružiti podršku, možda i financijsku ili tehničku kako bi se to učinilo u državama članicama, no na kraju krajeva moguće je započeti određene postupke zbog povrede prava. Imamo mogućnost za to, ukoliko a ukoliko ne, može se na druge načine pokušati riješiti i tražiti bolja provedba e, svih elemenata GDPR-a. Dakle, pronaći ćemo način za bolju provedbu na korist građana, jer siguran sam da se radi sjajnom instrumentu, ali nisam siguran da ga vi koriste na pojednostavljen način. Dakle, možda uz umjetnu inteligenciju postoje mogućnosti da se stvore nove aplikacije, da se pomogne građanima da na određeni način primjenjuju GDPR i radit ćemo s tijelima vlasti i na tome. Znam da postoje mnoge rasprave i o razvoju stvari u Velikoj Britaniji. Neki su spomenuli situaciju, dakle ondje i pratit ću to. Započeli smo sa raspravom. Znam da je malo vremena, jedna godina za pregovore nije mnogo, ali prije svega radi se na Velikoj Britaniji da samo odluči hoće li prestati sa pregovorima krajem godine. Dakle, premijer može usvojiti zakon za kratke odgode. Dakle, radit ćemo naporno na pregovorima, analizi situacije i naravno obranit ćemo ispravnu primjenu GDPR-a. Rekao sam da se radi o dobrom primjeru za ostatak svijeta. Siguran sam da se i u drugim dijelovima svijeta napreduje na primjeni zaštite podataka i pomno ćemo pratiti situaciju u Velikoj Britaniji također. Spomenuo bih ovdje i raspravu e-dokazima. Ne želim sada utjecati na parlament, jer parlament razrađuje svoj stav, ali čekam taj stav. Rekli ste da komisija već ima stav, da je istina, na sada čekam konkretan prijedlog parlamenta a tada da se započne s trijalogom, a u trijalogu istina ja ću svakako pokušati utjecati i uvjeriti druge strane da je potrebno činiti nešto vezano za dokaze na jedan uravnotežen način. Znam da se dovode u pitanje temeljna prava i vladavina prava u nekim državama članicama, no kao i za VFO, ukoliko nemate proračun, ne treba vam uvjetovanost. Dakle, ako nemate kapacitete raditi na e-dokazima, dakle ako nemate pristup dokazima iz drugih zemalja, tada je situacija drugačija. Dakle, potrebno je prije svega stvoriti novi mehanizam i siguran sam da je to važno jer razumijem u potpunosti da moramo više napornije raditi na pitanjima korupcije, organiziranog kriminala i tako dalje, no čuo sam mnoga pitanja koja se dotiču organiziranog kriminala, to je prekogranična aktivnost ali za pranje novca, korupciju, organizirani kriminal, ukoliko nemamo pristup e-dokazima, stvari postaju teške, dakle teško je u praksi učinkovito na tome raditi. Moramo ponovno imati uravnotežen pristup i radit ćemo naporno na tome. Spomenuo bih još SAD, imali smo pitanja o pregovorima s njima pa mi ne želimo ništa sklopiti s SAD-om prije nego što se na europskoj razini donese interna odluka. Dakle, moramo pronaći jednu zajedničku viziju na europskoj razini kako bismo dalje vidjeli koje su mogućnosti rada sa drugim partnerima. I to vrijedi za sve treće strane, a osobito SAD. Dakle, to je vrlo jasno što se e-dokaza tiče prava žrtava. Vidio sam da imamo određene predloge parlamenta o tome, no Prvi element bi bi primijeniti određena, određeni komplet pravila na sve žrtve. Zato možda je potrebno promijeniti određenu regulativu. Znam da je velika pažnja bila usmjerena na žrtve terorističkih napada i to je logično nakon svih napada u mnogim europskim zemljama u proteklim godinama, osobito u posljednjim godinama. No postoje i mnoge druge žrtve i važno je organizirati proces jedan komplet aktivnosti, rješenja za žrtve različitih oblika zločina. Važno je dakle na tome raditi, govorio sam i o strategiji, možda sam nisam dobro izradio, ne radi se razdoblju do 2024. već od 2020. do 2024. tako da ćemo cijelo to vrijeme raditi na tome, nećemo čekati do 2024. da započnemo. Dakle, radi se o strategiji od 2020. do 2024. O pravima žrtava i naporno ćemo raditi na tome. Što se organiziranog kriminala tiče, korupcije i tako dalje, rekao sam da će to biti važan sastavni dio našeg novog izvješća i mehanizma vladavini prava. No uz to Radit ćemo i na novim instrumentima kako bismo pokušali pomoći tužiteljima u njihovim aktivnostima protiv korupcije, pranja novca i kriminala, naravno uz Eurojust s kojim ćemo intenzivirati suradnju i koordinaciju. Bolja, bolje usklađivanje na europskoj razini bi bilo dobro, a ne želim utjecati previše na vaš odbor, ali e-dokazi su možda dobar sastavni dio naših sposobnosti suradnje na takvim oblicima zločina. Što se tiče umjetne inteligencije, ponovio bih da ćemo objaviti bijelu knjigu 19. veljače tako da vas molim da pričekate do tog priopćenja kolegija kako biste dobili odgovor na vaša pitanja. No, unutar mog portfelja imam odgovornost organizirati jedan pristup gdje će čovjek biti u središtu i gospodin Petar su pravu ste Potrebno je dakle raditi na mogućnostima zaštite temeljnih prava i borbe protiv svih oblika kriminacije e, za sve moguće namjene umjetne inteligencije, a na isti način treba raditi i na kapacitetima za, e, za organizaciju jedne sigurnosne mreže što se tiče sigurnosti proizvoda imamo opću direktivu o tome i vrlo važno koristiti to za umjetnu inteligenciju. Isto je i za pitanje odgovornosti, moramo raditi na tome, možda koristići zajednička pravila za cijeli niz mogućih scenarija. No ne protivim se mogućnosti vertikalnog pristupa, za neka polja je to potrebno učiniti nešto više, organizirati dodatne postupke, primjerice zdravstvena skrb ima određene konkretne situacije gdje se nešto mora više učiniti, možda i u transportu i u drugim poljima, no nema riječi između horizontalnog i vertikalnog pristupa. Ja sam u prvom koraku za horizontalna jamstva za sve namjene koje će postojati. Imat ćemo dakle tu bijelu knjigu, organizirat ćemo i konzultacije o tome i bit će zanimljivo raspraviti sa svima o tome. Predsjedniče, pokušao sam odgovoriti na niz pitanja. Samo bih rekao, vratit ću se na vladavinu prava i mehanizam za vladavinu prava. Važan je to alat. Znam da postoje mnogo očekivanja. No ovo je početak već godinama raspravljam o mogućnosti da se organizira pristup bez diskriminacije bilo koje države članice, ali sada moramo raditi dalje na tome i otvoren sam na to da se vratim ovdje da vam objasnim pripremne radnje. No ponovno na tome je potrebno još raditi i siguran sam da ćemo u drugoj polovini godine imati spremno izvješće, mogućnost i raspraviti o tome i u vijeću i u parlamentu nakon izlaganja komisije u drugoj polovini godine, a do tada radimo na, s pripremnim fazama i spremni smo koristiti i druge alate i samo što se tiče nekih konkretnih država članica u kolegiju jesmo odlučili e, pokrenuti postupak zbog povrede prava Europske unije i privremene mjere za disciplinarni postupak u Poljskoj, to je važno, a sada dalje pratimo raspravu u Poljskom parlamentu što se tiče novog nacrta zakona, ali još je prerano da se o tome bilo što kaže, analizirat ćemo posljednju verziju teksta i na temelju toga vidjeti da li je potrebno nešto poduzeti. E, Vidio sam da je Hrvatsko predsjedništvo već u prostoriji, pa ne želim duljiti. Naravno, još ćemo se vidjeti i imati zanimljive rasprave na vašem odboru, možda i unutar trijaloga. Samo bih rekao da ukoliko je moguće započeti sa trijalogom o e-dokazima u nadolazećim mjesecima, to će biti dobro. Hvala vam, povjereniče. Stvarno cijenimo vaše napore da nas e, ažurirate u odboru Libe o svim ovim temama. Kao što ste svi čuli, jako je puno posla pred nama. E, spomenuli ste jako puno fajlova. Evo danas smo na početku raspravljali o sadržaju terorističkog sadržaja. E-dokazi su ključni a sve to utječe i na analizu političkih procesa u Europskoj uniji, ali i sa uh, odnose sa trećim zemljama, uglavnom sa SAD-om. E, hvala vam. Evo, zadržat ovdje s nama, molim vas. A s nama je potpredsjednik e, Hrvatske vlade. Gospodin Božinović koji će nam e, govoriti o ministarskom sastanku u području pravosuđa e, i unutarnjih poslova između Europske unije i SAD-a koji je održan 11. E, prosinca 2019. Gospodine Božinović, dobro nam došli ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade. Hvala vam što ste došli danas da u prisustvu povjerenika Reindersa, koji je evo do sada govorio, sa stajališta komisije o temama koje su nama bitne. To su sigurnost, e, zaštita podataka, e-dokazi, kibernetička sigurnost i sve ostale teme o kojima se razgovaralo na tom e, ministarskom sastanku između Europske unije i SAD-a. Na raspolaganju imamo 45 minuta do 12.30. A nakon toga imamo sastanak koordinatora, te poslijepodne nastavljamo sa poslijepodnevnim zasjedanjem e, odbora LIBE kada ćemo opet imati e, predstavljanje prioriteta hrvatskog predsjedništva. Dakle, puno je posla pred nama, stoga sve molim da se držimo predviđenog vremena. Dakle, imat ćete priliku postaviti pitanja e, gospodinu Božinoviću, a imat ćemo ponovno priliku čuti i gospodina, to je povjerenika Reindersa. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam što ste pozvali Hrvatsko predsjedništvo da vas izvijesti o posljednjem sastanku ministarskog sastanka koji je održan u Washingtonu uh, u prosincu 2019. Dat ću vam pregled tema kojima smo se bavili na tom ministarskom sastanku. Kao što znate, sastankom je, mm, su predsjedalo finsko predsjedništvo, um, to jest finski ministar pravosuđa, te povjerenik Reinders. Nakon svog govora dat ću riječ povjereniku Reindersu kako bi vam i on iznio svoje stajalište o razgovoru sa partnerima iz SAD-a. Kao što je inače slučaj s našim dijalogom sa SAD-om i na ovom sastanku, to jest i ovaj sastanak održan u vrlo pozitivnoj atmosferi. Obje strane su istaknule svoju predanost daljnjoj suradnji u području pravosuđa i unutarnjih poslova i to posebno u područjima od zajedničkih interesa te operativnoj suradnji. Delegacija SAD-a je bila predstavljena od strane državnog odvjetnika Williama Bara te vršitelja dužnosti ministra za unutarnju sigurnost Čada Wolfa. To pokazuje koju važnost SAD pridaje dijalogu u području pravosuđa i unutarnjih poslova s Europskom unijom. S obzirom na operativnu prirodu naše koordinacije, Europol i Eurojust su također bili zastupljeni na sastanku, baš kao i Europska služba za vanjsko djelovanje te e, koordinator za borbu protiv terorizma iz Europske unije. Kao što i sami znate, na ovim se sastancima se ne pregovara, niti se ne dogovaraju novi instrumenti za suradnju između Europske unije i SAD-a, ti su sastanci iznimna prilika da se razgovara o novitetima te da se razgovara o raznoraznim e, pitanjima na dnevnom redu. Jedna od najvažnijih tema je naravno borba protiv e, terorizma. Obje strane e, u tom području imaju dugoročnu suradnju, a rezultati te suradnje su vidljivi za naše građane. Razgovarali smo o relevantnosti e, razmjene podataka u svrhu suzbijanja terorizma, uključujući i mm, mm, podatke koji se prikupljaju kroz e, zemlje članice, kroz Europol te kroz e, PNR sustav. Također smo razmijenili podatke o sve većem porastu skupina ekstremne desnice s obje strane Atlantika, te razgovarali o tome da moramo bolje razumjeti e, međunarodne veze koje postoje između tih skupina. Na sastanku smo također razgovarali o mjerama e, koje su obje strane poduzele u borbi protiv hibridnih prijetnji te o spremnosti na reagiranje na e, kemijske, biološke i radioaktivne prijetnje. Također se razgovaralo o spremnosti reagiranja bez, na bespilotne letjelice, to je dronove. Sve ove teme predstavljaju veliki izazov, posebno kad je riječ o zaštiti ključne infrastrukture i zbog toga smo razmatrali o zajedničkoj inicijativi SAD-a i Europske unije. Kibernetička sigurnost je mm, područje napredne tehnologije i tu se traži usklađivanje provedbe zakona i u Europskoj uniji i SAD-u. Zatim provedba mreža pete generacije, to je također bila jedna od tema razgovora i obje strane su se složile da treba rješavati e, rizike povezane sa sigurnošću a pogotovo one povezane sa fragmentiranim lancem petke generacije. Zatim smo se također koncentrirali na teme koje se odnose na kibernetički prostor. Ministri su razgovarali o napretku u stvaranju sporazuma između Europske unije i SAD-a o e-dokazima, te o reviziji drugog protokola konvencije iz Budimpešta o kibernetičkom kriminalu. Također su razgovarali o zajedničkim izazovima koji proizlaze iz enkripcije koja zaključuje podatke koje čine nedostupne vlastima i smatra se da bi trebalo uspostaviti e, dobru ravnotežu između zaštite temeljnih prava, ali i e, zajamčiti pristup pravosudnim tijelima enkriptiranim podacima. Zatim, još jedno područje koje nam je od velike važna e, se odnose i na izbore, budući da kibernetičke prijetnje i lažne vijesti prijete našim demokracijama. U tom kontekstu mm, na sastanku se razgovaralo o nedavnom skupu stručnjaka između Europske unije i SAD-a koji su razgovarali o najboljim praksama, e, o tome kako zaštititi izbore i osigurati pravedne i e, poštene izbore. Zatim e, program ukidanja viza, to je tema koja je već dugo e, na dnevnom redu. E, želi se uspostaviti u potpunosti taj program za obje strane i obje strane su pozdravile taj program. Pozdravile su ulazak, to jest prijam Poljske u program ukidanja viza i nadamo se da će i preostale četiri zemlje uskoro biti primljene u program. A sada bih dao riječ povjereniku Reindersu, neka nam on e, izloži još e, svoje komentare na taj ministarski e, sastanak. Hvala vam gospodine Božinović. A sada da čujemo stajalište našeg povjerenika prije nego čujemo mišljenje naših koordinatora. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Hvala i hrvatskom predsjedništvu što ste izložili glavne teme o kojima smo razgovarali na ministarskom sastanku. Ovo je bio moj prvi sastanak ovakve vrste i odmah sam shvatio koliko je bitan taj dijalog, pogotovo kad je riječ o operativnoj suradnji, te o svim ovim važnim temama. Što se tiče sigurnosnih prijetnje, razgovarali smo o stranim teroristima, zatim o PNR-u, te o nasilnim ekstremistima. Europol i Eurojust su imali prezentaciju o um, stranim um, teroristima, te zatim uh, razmjena informacija funkcionira kako treba i to je vrlo korisno i zemljama članicama i SAD-u. Što se tiče PNR-a, sporazuma o PNR-u, sudionici su pozdravili nedavnu zajedničku evaluaciju i izrazili nadu da će konačni izvještaj biti uskoro dovršen nakon e, podataka koje još trebamo dobiti od strane SAD-a. Isto tako smo govorili o, e, presudi suda Europske unije o PNR-u te o potrebi da se uspostave globalni standardi PNR-a u međunarodnom zrakoplovstvu iz SAD-a su spomenuli i e, temu nasilnog ekstremizma te potrebu da se bolje e, razumije rješavanje tog problema. Isto vrijedi i za e, uklanjanje terorističkih sadržaja sa interneta o kojima ste i vi malo prije govorili. Isto tako razgovarali smo o trajnoj suradnji sa SAD-om o kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim prijetnjama, eksplozivima, te o nedavnoj konferenciji o korištenju bespilotnih e, letjelica na kojoj su sudjelovale obje strane. O kibernetičkoj sigurnosti. Glavna tema je bilo rasprava o, o e, uspostavi mreža pete generacije te o mogućim sigurnosnim rizicima, uključujući one koji se odnose na lanac e, dobave te na dostupnost podataka pravosudnim tijelima. E, SAD vrši pritisak da e, zemlje članice Europske unije uklone određene tvrtke iz tog lanca e, nabave vezano uz mreže pete generacije. A u zemljama članicama Europske unije će se provesti opća ocjena, procjena rizika. E, naravno, provest će se i mjere za oblažavanje rizika koje su usvojene 3. prosinca prošle godine. Zatim, ostale teme su se e, ticale pravosuđa u kibernetičkom prostoru. Nedavni početak pregovora o prekograničnom e, pristupu elektroničkim dokazima je bila ključna tema za obje strane. Ministri su pozdravili pozitivan početak pregovora, a ja sam jasno rekao da Europska unija e, može to dovršiti jednom kad budemo imali dogovor o unutarnjim pravilima. Mislim da će SAD tražiti bilateralne sastanke sa zemljama članicama ako pregovori na razini Europske unije budu e, trajali predugo. Kao što znate, u takvom slučaju e, parlament neće imati nikakvu ulogu o, kad je reč o sadržaju tih bilateralnih sporazuma. E, glavnu pregovaračicu, gospođu Šreder, sam e, zamolio da vas detaljnije izvijesti o pregovorima. Stajališta se razlikuju, ali zajednički cilj je napredovati i pronaći konačno rješenje radije to nego da se bavimo raspravom o formatu. Obje strane su predane suradnji o drugom dodatnom protokolu e, Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu. Rasprava o enkripciji je bila vrlo osjetljiva, budući da SAD snažno inzistira na čitavom nizu načela kojima se od pružatelja usluga traži da uvrste konačnu e, e, enkripciju, dakle u istrage. Mi znamo da postoje problemi za pravosudna tijela, ali e, isto tako moramo paziti da se štiti privatnost i osobni podaci. Europska unija planira poduzeti određene tehničke mjere, a slabljene enkripcije bi moglo dovesti do slabljenja te E, zaštite. No, očekujem da ćemo se na tu temu još vratiti u sljedeć, na sljedećim sastancima. Što se tiče izbora, 26. E, studenog prošle godine je e, održan sastanak stručnjaka i to bi trebao ostati dijalog na razini stručnjaka. SAD se želi usredotočiti na kibernetičku sigurnost i ključnu infrastrukturu, i to sagledati sa jednog drugog e, kuta. No, sastanak je bio pozitivan i sastanci i dijalog će se e, nastaviti. Isto vrijedi i za program ukidanja viza. Ja sam istaknuo da bi Ministarstvo vanjskih poslova e, SAD-a trebalo brže poslati podatke o broju odbijenih zahtjeva za vizu zapravo imamo e, recipročni program ukidanja viza koji se traži još od 2009. I ja se nadam da ćemo to riješiti sljedeće godine, na, e, to jest u ovoj godini. Kad govorimo o Poljskoj i o programu ukidanja viza, e, podsjećam na stav parlamenta u potrebi da se pridržavamo načela uzajamnosti u svim zemljama Europske unije. E, sastao sam se sa državnim e, odvjetnikom, objasnio sam mu svoj stav o mehanizmu vladavine prava i imali smo detaljniju raspravu upravo e, o vladavini prava te o temi enkripcije. Hvala vam, mm, gospodine Reinders, uzajamnost. To je dobra tema s kojom započeti. Svakako dobar početak. A sada, kao što sam vas podsjetio, molim vas da se držite e, vremena kako bismo sve čuli, čuli sva pitanja i potom odgovore. A podsjećam vas, nakon toga imamo sastanak koordinatora i poslijepodne e, ćemo opet imati Hrvatsko predsjedništvo koje će predstaviti svoje prioritete. A sada ćemo najprije čuti koordinatora iz EPP-a, gospodina Belja. Povjereniče, ministre, hvala vam na vašem izvještaju sa zajedničkog ministarskog sastanka. Ključno je da Unija vodi e, otvoreni dijalog sa SAD-om na e, očitavom nizu tema koje su bitne za naše građane. Naš prioritet je da e, sve zemlje budu jednako zastupljene u odnosima Europske unije sa trećim zemljama. Stoga ne možemo dopustiti da se prema pet zemalja članica postupa da nisu dakle u ravnopravnom mm, položaju. Govorimo o Poljski, Cipru, Bugarskoj, Rumunjskoj i i naravno Hrvatskoj. Možete li nam e, reći e, kako izgleda raspored što se toga tiče? Što se tiče stranih boraca, e, koliko je to veliki problem? Jesu li se već odvijali pregovori o pronalasku rješenja? Nakon zajedničkog sastanka EU-a e i SAD-a iz prosinca, vidi se da je poseban naglasak stavljen na razmjenu e, informacija za potrebe istraga i e, kako zamišljate da će se e, te informacije razmjenjivati. I na kraju e, što se tiče e-dokaza, što je poduzeto na obje strane, znajući da se o tekstu još uvijek raspravlja u parlamentu i da konačan tekst još uvijek nije usvojen. Hvala vam gospodine Melo. Hvala lijepa. Gospođa Sipel. Hvala. Nastavit ću e, sa točkom koju je uveo kolega Melo. Što se tiče pregovora s SAD-om e, vezano uz e-dokaze, e, čujem da se ništa ne može zaključiti prije europskog zaključka, ali ti se sastanci održavaju i o tim se pitanjima raspravlja a svemu tome u pozadini je strah da bi SAD mogao uspostaviti bilateralni sporazum kao što je to učinio sa Ujedinjenom kraljevinom. Možda neki dijelovi tog dogovora budu sjajni, možda neki budu katastrofalni, međutim nije to razlog da e, žurimo i da razvodnimo e, svoja načela, naročito ona vezana uz e, temeljna prava. Što se tiče enkripcije podataka, znamo da je enkripcija iznimno važna u mnogim područjima Zanima me, postoje li određene ideje kako bismo mogli omogućiti pristup enkriptiranim podacima, a da e, ne ugrozimo povjerenje u sustav enkripcije. Možda bi se e, samo vladama i javnim tijelima mogao omogućiti e, pristup. Međutim, zato je potrebno osigurati odgovarajući pristup kojem neće moći pristupiti i drugi da postoje i drugi načini da se dođe podataka bez zadiranja u enkripciju. E, drugo je pitanje kako u ovoj kibernetičkom okruženju osigurati poštene i pravedne izbore. To je e, valjano pitanje, ali bojim se da će e, ta rasprava se SAD-om otići u drugom smjeru, zato što je izborni sustav u SAD-u E, problematičan u tom, utoliko što građani izlaze e, na izbore, e, pa se nekima i uskraćuje pristup, to jest mogućnost glasanja i NATO i, i moramo i, i to moramo imati na umu posebno u elektroničnom okruženju i način na koji se na ljude utječe u kibernetičkom okruženju. Hvala gospođi Sipel. Idemo e, na klub Rinju, Gospođu Interveld. Hvala predsjedatelju, hvala ministru i povjereniku još jednom. Nadam se da e, najava gospođe von der Leyen da će ova komisija biti geopolitička komisija ujedno znači da će Europska unija imati nešto više samo poizdanja i biti asertivnija u svom stavu prema e, SAD-u. Imamo dugu povijest e, submisivnog, podčinjenog ponašanja i to ću vam ocrtati s nekoliko primjera. PNR to je sustav PNR. Očito je da, da e, dogovor s SAD-om e, ni približno ne odražava e, norme Europske unije. To je svima posve jasno. Europska komisija je zakonski obvezna okončati sporazum koji bjelodano krši zakonodavstvo Europske unije zanimaju me i dokazi vezani uz to. Prošlo već 17 godina i slušamo da sporazum PNR s SAD-om e, ključan za sigurnost, međutim tek treba vidjeti dokaze za to. Program e, ukidanja viza je najveći skandal. SAD izrijekom ne pristaje priznati da je to stvar nadležnosti EU-a prema različitim građanima ponašaju se na različiti način. Znam da su vaši prethodniti eh, već o tome raspravljali, oni su to jednostavno prihvatili. Smatraju da je bitnije biti u prijateljskom odnosu s SAD-om nego braniti eh, prava EU građana. I sve je to lijepo, mi ćemo pregovarati o svemu, ali treba štititi sve građane Europske unije i nisu, nisu Amerikanci ti koji će odlučivati kakva su prava naših građana. Komisija ima zakonsku obvezu predložiti e, ukidanje e, sporazuma koji su vaši e, prethodnici postignuli i nadam se da je ova komisija drukčija i da će obaviti svoj zakonski zadatak. Što se tiče e-dokaza, ne volim se baviti zakonodavnim e, poslom, ne volim da me neko prisiljava, ne volim e, čuti da, su nam, e, da nam je SAD prijatelj. Kakav je to prijatelj koji ti naređuje što trebaš učiniti i koji će te nadglasati u svim odlukama. Zanima me zakonsko mišljenje o tome. Rekla bih da je to jasno kršenje zakonodavstva Europske unije. Komisija bi trebala e, SAD-u jasno dati do znanja da će pregovarati nakon što bude postojala određena e, direktiva Europske unije. Nije stvar zaključivanja sporazuma, već pregovora. Ne možete pregovarati o e, određenim mjerilima ako ne postoje europska mjerila. Gospodine predsjedatelju, dogovorili smo se da ćemo Europskoj komisiji uputiti pismo o tome što se učinilo E, u vezi s nastojanjima na tom području, ali mislim da smo to zatražili u listopadu i pismo još nije poslano. Molim vas da e, vaš ured uputi to pismo da komisija može nešto odgovoriti. Pismo smo poslali. Jučer nije bilo poslano, tako znači da je to vrlo, e, vrlo svježe. Idemo na zelene. Gospodin Brajer. povjereniče, treba imati na umu da e, e, SAD ne jamči e, ravnomjernu zaštitu ljudskih prava. Postoje politike masovnog nadzora, oni su u ratu protiv terorizma, a to uključuje mučenje, okrutnost, ciljana ubojstva, uskraćivanje poštenog suđenja, izručenja, čak i nezakonito pritvaranje. Mislim da je u tome sigurnost itekako važna i važno je e, ne surađivati se sa DEOM ako, su, ako je riječ o ugrožavanju ljudskih prava. Što se tiče tih temeljnih razlika, e, reklo bi se da e, se neravnomjerno pristupa zaštiti ljudskih prava. U, svakom, u svakoj u svakoj fazi moramo se pobrinuti da se ljudska prava štite, što sada nije slučaj. Što se tiče sporazuma o PNR-u, e, mislim da je riječ o očitom e, kršenju zakonodavstva, što je potvrdio i Europski sud. Komisija je od nas e, tražila da ponovno razgovaramo sa SAD-om na sličan način kao što je to razgovarano sa Kanadom. Potrebno je ponovno pokrenuti pregovore i znati kakvo službeno stajalište SAD-a nakon toga što se tiče enkripcije. Enkripcija jest sigurnost. Pritom mislim na učinkovitu enkripciju. Znači tu ili postoji učinkovita ili neučinkovita enkripcija. Ako želite E, pristup za e, tijela kaznenog progona, imat ćete iste backdoor mehanizme koji će biti dostupni hakerima i terorističkim jedinicama. Ne možete imati zakonit pristup i pritom isključiti nezakonit pristup. To je upravo cilj totalne ili end end enkripcije kako nitko neovlašten ne bi mogao pristupiti e, podacima. Zato vas molim da e, ne nastavite sa razvojem ovog e, pristupa za ukidanje end-to-end enkripcije. A ako to ukinete, to će biti i kraj enkripcije. E, često se spominju tijela kaznenog progona, međutim nedostaje mi često spominjanje temeljnih prava koja bi, koja bi se trebala jednako često spominjati kad pregovaramo o ovome. E, nadam se da će ovaj saziv komisije o, i o tome raspravljati. Hvala. E, nema nikog, e, nikakvih predstavnika IDEA ili ECR-a. Idemo na GUE. Gospođa Ernst. Hvala lijepa. Htjela bih vam e, nešto naglasiti. Komisija štiti naše ugovore, a ne ugovore SAD-a. To je iznimno važno imati na umu, što se u posljednje vrijeme pomalo izgubilo iz vida. Možda sam malo cinična, ali to treba jasno dati do znanja. Činjenica je da e, građani SAD-a podliježu različitim pravilima u SAD-u i drugdje. Nebitno je sviđa li se to meni ili ne, međutim njihovi, njihovi su norme znatno niže nego one kakve mi primjenjujemo u Europi. Stvari su svakako drukčije i u pogledu e, zaštite e, prava, a to je posebno pitanje. Znamo da postoje određene nepodudarnosti, a u tom smislu ono što želim reći jest e, da se svi zalažemo za kritički pristup. Zato vas molim da zaštitite naša prava, naše ugovore i naše podatke u odnosu sa SAD-om. Što se tiče e, e, mehanizma za zaštitu podataka, unatoč kritičnim glasovima iz ovog parlamenta. S time se nastavilo i sud će to podrobnije razmotriti je li došlo do eh, određenih pomaka u tom pogledu. Zanima nas eh, je li pitanje takozvanog privacy shielda, je li se o tome raspravljalo? i jesu li, e, je li se raspravljalo o poboljšanjima tog sustava? Kada govorimo o standardima koji vrijede za e, SAD, a i za Kanadu, postoje određene razlike i zanima me kakav će biti naš pristup. Hoće li se raspravljati, hoće li se razgovarati, kakav je akcijski plan vezan uz to Zanima nas i vremenski okvir, rokovi i kakve će biti vaši sljedeći koraci. Što se tiče um, e-dokaza, bilo da je riječ o bilateralnim e, odnosima ili e, drugim načinima, tu ću se složiti sa onime što su rekli ostali kolege. Mislim da nas što šta može e, brinuti, imamo razloga za to i svakako moramo zaštititi ugovore. E, oba naša e, govornika trebaju imati vremena za odgovor. Molim vas da se ograničite na minutu. Govorit ću na engleskom, ali hvala povjerniku i ministru na prezentacijama. E, Rumunjska i Cipar preostale su države članice Europske unije koje još uvijek ne uživaju e, načelo reciprociteta između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga su u situaciji koja je potpuno neravnopravna u odnosu na ostale države članice Europske unije premda je jasno da je veći dio posla oko ukidanja viza na samim državama članicama i komisija uvijek naglašava usku suradnju sa državama kako bi one što kvalitetnije mogle odgovoriti na složene zahtjeve administracije sad a. zbog toga me zanima sa strane europske komisije koje su mjere koje je komisija poduzela kako bi pružila podršku državama članicama europske unije za ulazak u program izuzeća od viza odnosno kako e, ministar ocjenjuje suradnju i vidi e, budućnost u uklanjanju dosadašnjih prepreka. Mrs. Daly, to Hvala. Što se tiče e-dokaza, e, nismo još razradili taj postupak. Mislim da nam uopće možda nije ni potreban ako već nije riječ o rušenju temeljnih ljudskih prava. Trebali bismo ubrzati prekogranični e, pristup e, što se ne događa zato što američke, američka poduzeća već imaju e, strahovit pristup podacima građana Europske unije. Riječ je o poduzećima koji, se, koji slobodno raspolažu tim podacima. Ne znam što se tu ima zaključivati, to se treba zaključiti što prije. Um, je li stvar samo o potiskivanju štetnih normi prije nego što se zapravo e, podrobno sagledaju u parlamentu? Zar vi ne možete, zar vi ne vidite kako je to opasno, kako bi to bio opasan presedan? Imamo nekoliko minuta za odgovor na pitanja. Najprije vi, e, ministre Božinoviću. Hvala, gospodine predsjedniče. Nastojat ću odgovoriti u određenim skupinama, tematskim skupinama. Bilo je pitanja koje se mogu grupirati. Primjerice sljedeće. Netko je e, spomenuo sporazum o PNR-u između e, SAD-a i Kanade. Mislim da se o tome nije razgovarao na ministarskom sastanku. Na sastanku se govorilo o poboljšanju e, sporazuma između SAD-a i Europske unije, a on je, kao što znate, nedavno automatski obnovljen na razdoblje od sedam godina. Obje strane su se nedavno uključile postupku eh, vrednovanja sporazuma o PNR-u i o detalje i te, eh, te evaluacije su nešto o čemu će vam moći više reći komisija. Što se tiče eh, sustavu viznog reciprociteta, govorim ujedno i u ime E, predsjedništva e, i mogu reći da se, da se svakako slažem s time. Povjerenik e, i predsjedništvo vrlo su jasni u svojem stavu, u stavu Europske unije u cjelini, da SAD treba omogućiti ukinuti vizni režim za sve države Europske unije i uspostaviti stvarni vizni reciprocitet To je jedina država na svijetu e, čiji e, građani slobodno e, putuju u Europsku uniju, ali to ne vrijedi, ne daju istu tu priliku svim državama članicama EU-a. Pozvali smo i na transparentnog postupka, vjerojatno poneprije i na nekakve kontrolne točke u, vezano uz ukidanje tog programa i trostrani dijalog. točke kontakta za ukidanje ovog programa e, su dobar korak, ali nisu dovoljne. Predsjedništvo i komisija i dalje će e, nastavljati e, spominjati tu točku u razgovorima sa američkim partnerima i vlastima. Što se tiče e-dokaza, E, dugo obje strane već spominju da postoji potreba za učinkovitijim mehanizmima e, za e, tijela kaznenog progona i pravosudna tijela. To se odnosi na dostupnost elektroničkih dokaza prije svega. Vijeće je prošle godine otvorilo pregovore između EU-a i SAD-a za e, prekogranični pristup e, e-dokazima i upućujem na komisiju kao na glavnog pregovarača. Možda će nam povjerenik e, reći nešto više informacija o napretku tih pregovora. Jedno je sigurno. Konačni dogovor između EU i SAD-a morat će biti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o e-dokazima o kojemu se trenutno E, raspravlja i drugim zakonodavnim aktima, a morat će biti i sukladno e, i drugim e, bilateralnim sporazumima o uzajamnoj pomoći koji je krovni sporazum o zaštiti. Na sastanku se nisu donijeli nikakvi zaključci vezani uz enkripciju, već je to bio, bila sjajna prilika da raspravljamo o tome. Raspravlja se na objema stranama o pitanju enkripcije jer je to iznimno težak izazov za sve nas. Međutim, jasno je da usmjereno međunarodno djelovanje svakako jest nužno kako bismo razvili sustav kojim bi se omogućio zakonit pristup e, pravosudnim i tijelima kaznenog progona da im budu e-dokazi dostupni. EU e i SAD trajno surađuju e, na tome. Na sastanku su obje strane raspravljale kako će se poboljšati suradnja, e, posebno suradnja između agencija, te kako poboljšati pristup europskih agencija, posebice u pogledu razmjene informacija. Hvala. Dakle, sada bih najavio da, će, da ću ja u ime odbora Libe biti također ovaj tjedan u Zagrebu na sastanku ministarskom na ovoj razini u četvrtak i u petak. Ali još ćemo više čuti od gospodina Božinovića, će nam on izlagati prioritete hrvatskog predsjedanja e, unutar svog portfelja na odboru Libe 27. E, siječnja, ako sam dobro shvatio. Ako dopustite, dakle, sljedeći sastanak Europske unije SAD će se također u Hrvatskoj e, dogoditi u Svibnju, možda ste čuli već za ime tog grada, u Dobrovniku. Hvala vam, povjereniče, za kraj. Imate riječ prije nego što završimo, najavljujem, dakle, ćemo imati sastanak koordinatora i to će biti popodne. Izvolite, imate riječ. Hvala prije svega, neću ponavljati ono što je rečeno što se tiče stranih boraca, zatraženo je da više sa Europolom razmijenjujemo informacije i to je važno. No prije svega rekao bih da je vrlo korisno imati dijalog e, dva puta godišnje s SAD-om i spomenut ću samo što se zaštite podataka tiče prethodne komisije, već smo pokušali uvjeriti partnere da je potrebno napredovati na tom polju. U Kaliforniji smo imali posljednji prijedlog da se tim pozabavim. možda slično i Washingtonu bude, tako da je korisno utjecati na to. A što se e-dokaza tiče, Ponovit ću ono što sam rekao prošle godine u listopadu, dakle vodimo rasprave s SAD-om o tome, ali ne želimo zaključiti nikakav sporazum prije nego što dođe do stvarnog dogovora unutar Europske unije o našim internim pravilima. Već sam prije to rekao, eh, očekujemo otvaranje trijaloga kako bi se moglo raspraviti o našem internom prijedlogu, to je jasno. Ne želim svakako mijenjati stav niči, jer što se tiče zaštite privatnosti Privacy Shielda, tu e, imamo i odluku Europskog suda i naravno provest ćemo ju vezano uz to. Što se drugih pitanja tiče, PNR, komisija je tu spremna, e, priprema jedno evaluacijsko izvješće koje bi moglo biti usvojeno unutar kolegija u travnju ove godine. Izvješće će obuhvatiti E, cijelo razdoblje primjene 2002, sporazum iz 2012. sve do danas. Dakle, zajednička evaluacija imala jedan širi e, pristup nego što je običajno revizijama i dodatna operativna vrijednost se razmatrala i također se procjenjivala rezultata i utjecaja učinkovitost, nužnost i proporcionalnost ovoga. Također je razmotrilo stanje stvari vezano razvoj relevantnog pravnog okvira i sudske prakse obiju strana. To nije nužno bio cilj zajedničke evaluacije, nije se dakle pokušalo zamijeniti proces revizije, imali smo drugačije ciljeve u tome, no procijenjene su eh, modaliteti nužni za procjenu ovih ciljeva. Veliki broj sudskih slučajeva se raspravljao tijekom evaluacije kako bi se postigao, postigli ciljevi I također, eh, jasni su mi komentari što se tiče enkripcije, dakle to je složeno pitanje, razlog iz kojeg smo imali bilateralni sastanak s time, pokušali smo bolje shvatiti koje su namjere sa strane SAD-a, no objasnio bih i sada ovu našu poziciju. Europsko vijeće je prepoznalo da sve veće korištenje enkripcije od strane kriminalaca predstavlja izazov za provođenje zakona. Iako nećemo poduzeti nikakve mjere koje će oslabiti ili zabraniti enkripciju, odlični smo na dići izazov pred nama. Uz šest praktičnih mjera koje su najavljene unutar 11. izvješća napretku sigurnosti Europske unije, a promjena je upravo to. toku, komisija je dalje otvorena razmatranju daljnjih rješenja. Komisija smatra da uvođenje sustavnih backdoorova u sisteme ili uređaj tehničke predstavlja jedno paušalno oslabljivanje kibernetičke sigurnosti i iz tog razloga ne podržava stvaranje sustavnih backdoorova. Komisija procjenjuje rješenja koja omogućavaju ciljene zakonite i proporcionalne mjere pristupa tijelima vlasti kako bi se pomoglo u provođenju zakona. Komisija naglašava važnost snažne enkripcije, osobito u svojoj ulozi kao u ulozi održavanja i postavljanja jedinstvenog digitalnog tržišta i zaštiti temeljnih prava, privatnosti i zaštite podataka građana. Sjećamo se zahtjeva šefova država koje su tražili da se ponude rješenja e, stvarnom razlogu za brijegu, odnosno da se pomogne policiji da pristupi enkriptiranim podacima u borbi protiv ozbiljnog i organiziranog kriminala. Komisija je dakle svjesna osjetljivosti ovog pitanja i ostaće otvorena e, svim proporcionalnim, opravdanim rješenjima koja ne idu protivno temeljnim pravima. Nadalje, komisija snažno vjeruje da bilo koje rješenje mora biti smješteno unutar snažnog mehanizma upravljanja koje će omogućavati pravni lijek i ciljati upravo međunarodne nakazne na djela. I posebno što se tiče e, viznog režima, svjestan sam naravno stava parlamenta, već sam to rekao, rezultati koji su stvarani s Kanadom i drugima pokazuju da se stvara opipljiv napredak u smislu pune otvorenosti viznog režima, a da je to moguće kroz diplomatske kontakte. Također taj pristup daje rezultate i odnosima se sa DEOM, dakle Poljska je stup, također priključena europskom, američkom sistemu odricanja viznog režima i naša diplomatska posvećenost je dakle dobar put za preostale države članice i nastavit ćemo svakako o tome raspravljati. Sa svih strana smo intenzivno nastavili raditi na zahtjevima SAD-a koji sa svoje strane su spremni pružiti svim državama članicama praktične smjernice potrebne za ispunjivanje zahtjeva i naravno dopuštanje pristupa svim državama članicama Europske unije u svoj program izuzeća viznog režima kada se zadovolje potrebni uvjeti. Također komisija uzima u obzir e, mogućnosti obustave svih vanjskih razvoja događaja i omogućava se usvajanje delegiranog akta ukoliko je to će to doprinijeti napretku, ali isto tako moguće da bi to pogoršilo situaciju. A uvjereni smo da će naš dosadašnji rad ostvariti rezultate, te da ćemo malo pa malo, jedno po jedno, preostale četiri države članice e, uvesti u američki program izuzeća viza. Svakako je Poljska tu bila velik uspjeh. Hvala vam, zahvaljujem i eh, ministru Božinoviću što nas je izvijestio o ministarskom sastanku i zahvaljujemo povjereniku Rendersu koji nam je uvijek na raspolaganju za pružanje bilo kakvih objašnjenja. i to koliko god je u stanju izdržati odbor Libe, eto, do ovih posljednjih trenutaka i udarnjeg zasjedanja. Nastavit ćemo raditi u 15 sati danas. Vidimo se tada. Lijep pozdrav. It's 15.15 actually, because there's coordinators meeting. We'll see you there.